Dobar dan kolege, hvala vam što ste nam se pridružili i došli na nastavak našeg zasjedanja. S obzirom i na promjene na sve moguće koje smo imali rasporeda današnjeg dnevnog reda, tako da počinjemo ranije nego što je to uobičajeno. Sljedeća točka dnevnog reda je razmjena gledišta s um, generalom bojnikom Paskalom Šifalo, koji je zapovjednik Europskog zapovjedništva zračnog prijevoza EATC-a, smještenog u Endhofenu, a ustanovljenog 2010. godine. Dakle, to se razvilo u jedan operativni centar koji se smatra priličnim uspjehom u europskoj obrani u čitavom tom našem okruženju obrambenog milja. Čuli smo već danas prije podne i prije sjajne prezentacije i predstavnike vojnog odbora Njemačke kao i visokog predstavnika bugarskog predsjedanja Europskom unijom, a trebala bih sigurno spomenuti i ovaj sadašnji panel za vojne mobilnosti u okviru suradnje EU-a i NATO-a kojim smo završili naše, prije, naš prijepodnevni rad. Tu smo imali sjajne govornike koji su nam osvjetlili tu suradnju sa raznih aspekata. Dakle, bio je tu predstavnik i nizozemske vlade, zatim stručnjaci za pitanje obrambene politike Europske službe za vanjsko djelovanje, kao i direktor uprave za obrambenu politiku i kapacitete pri NATO i drugi istaknuti ugledni stručnjaci. A zatim bio je zamjenik direktora uprave za kapacitete na oružanje i tehnologiju po Europskoj obrambenoj agenciji EDI, gospodin Martin, kao i e, gospodin Reuters, direktor uprave bez za ulaganje inovativan drži prijevoz, e, opće uprave MUV iz Europske komisije. oni su tu vodili jednu jako, jako zanimljivu raspravu i govorili su upravo o toj dimenziji kako planirati vojnu mobilnost. Pa sada, nakon svih tih zanimljivih rasprava, imam čast riječ predati bez daljnjih elaboriranja gospodinu generalu bojniku Paskalu Šifolovu. Hvala lijepo. Štovani dragi članovi Europskog parlamenta, zastupnici, dame i gospodo, kao zapovjednik EATC-a za mene je to stvarno velika čast što sam danas poslije podne ovdje ispred vas i vašeg pododbora SEDA. Kako bih pokušao objasniti šta je to zapravo Europsko zapovjedništvo zračnog prijevoza, kako ono funkcionira? I kao što je predsjednica već spomenula, zašto zapravo se na nas gleda kao na jednu priču uspjeha u okviru europske obrane zajedničke. Dakle, počet ćemo ovaj naš prvi slajd sa tom idejom koja nas je rukovodila. Dakle, imali smo zapovjedništvo evropskog i multinacionalnog prevoza, a ideja je rođena još u prošlom stoljeću bilateralnim inicijativom e, Njemačke i Francuske. Vidite da nam je trebalo deset godina da dosegnemo ovu zrelost i da se utoliko uskladimo i da ustanovimo jednu zajedničku zapravo regulaciju i da završimo cijeli proces i zatim sa Belgijom, Nizozemskom, Njemačkom i Francuskom, to je četiri zapravo naše osnivačke nacije, i onda da doista 1. rujna 2010. i osnujemo tu našu Evropsko zapovjedništvo. Zatim smo nas 12. studenog 2012. E, nam se pridružio Luksemburg, a zatim 2014. u sedmom mjesecu je došla i Španjolska, a na kraju 2014. Su nam, nam je pristupila Italija. Dakle, trenutno imamo sedam zemalja koje sudjeluju udjeluju, jedno zapovjedništvo, jedno operativno zapovjedništvo, koje mi radimo 24 sata, 7 dana u tjednu operativno i zato imamo i adekvatan broj naših e, zaposlenika. Ovo je možda najbolje, najilustrativniji slajd danas, to je naš poslovni model. Tu su vam tri, tri područja naše aktivnosti, naše stručne, da kažemo, ekspertize Dakle, tu imamo zračni prijevoz i zračna i zračno medicinski prijevoz. Ovdje vidite i dva glavna stupa, dva vrlo bitna koja jedan drugi nadopunjavaju. To je, imamo dakle odjel za potporu i uspostavu odnosa sa svim sličnim organizacijama u nacionalnim zemljama i trećim zemljama. Ali vratimo se na naš operativni stup i procese koji kojima recimo mi dobijemo zahtjev od jednog od naših sedam zemalja članica za zračnim promozom, onda prometom, prevozom. I onda krenu faza planiranja i usklađivanja i na kraju dok ne dođemo do operativnog dijela. Naravno, slijedi analiza i izvješćivanje o samoj misiji. Istodobno, u drugom stupnju se radi da se na tome da se nadopuni ta operativna misija, dakle tu se provode analize u korist same naše organizacije i svih zemalja koje sudjeluju kako bismo i prikupili adekvatne iskustva i tu isto tako radimo na uspostavljanju boljih i čvrćih veza sa svim državama, što znači da naše oružane i zračne snage mogu e, biti interoperabilne i jako dobro u tom okviru surađivati. Na maloj, malom slajdu vidite koje su zemlje koje sve sudjeluju i njihove obveze i prava. Prvo je kada e, zemlja pristupi naše zapovjedništvo, oni će podnijeti i popis svih svojih mogućnosti gdje oni mogu pružiti logističku i bilo kakvu drugu pomoć. Recimo, Belgija i Nizozemska su i 100% svoje zračne flote također stavile na raspolaganje, osim logističkih drugih usluga. A nisu sve zemlje to učinile. Druga stvar je, recimo, u svakom trenutku svaka zemlja može opozvati svoje, da kažemo, svoja logistička i ostala sredstva koja je stavila na raspolaganje našem zapovjedništvu, jer im treba za bilo šta, ne moraju ni argumentirati, jednostavno to mogu povući. Dakle, bilo zrakoplove, bilo što drugo. Zatim, vidite, mi nemamo protogotovine u EADC-u, to je sigurno jedan od faktora našeg uspjeha. Mi koristimo naše tehničke sporazume o zračnom prevozu i u razmjeni svih usluga uključujući i opskrbu gorivom i onda recimo ako ide jedna nacija A i treba neku uslugu ide se u naciju B onda on jednostavno mi koristimo njihove, mi zapravo koordiniramo i koristimo njihove avione, njihovo gorivo, njihove zračne luke i sve ostalo a zatim mi stavljamo to ostalo ono što nam treba od novaca ili sredstava da pokrijemo te misije, time teretimo jednostavno njihove banke gdje imamo otvoreni račun vrlo transparentno. Imamo i 24 evropske nacije, SAD i Kanado koji sudjeluju u našem centru za koordinaciju e, svih operacija i kretanja unutar Europe, dakle to je NCC. On je u cijelosti integriran nacionalni zapovjedni lanac, jer i to naravno spada pod suverena prava svake nacije. I nijedna zemlja zapravo neće baš sve prepustiti, iako ima nekih naših članica koje su od početka tu, koje su kompletno svoje lanac zapovjed, e, zapovjedni lanac i svoje kompletno zapovjedništvo zračnim prevozom ukinuli je se komplet cijelosti oslanjaju na nas. No kao što smo rekli, u svakom trenutku svaka zemlja koja nam je stavila na raspolaganje i avione i ljude i ostale kapacitete može bilo šta od toga povući. I ne mora to ni argumentirati jer im treba za bilo šta drugo. To je dakle pravo svake zemlje. Jer e, tu oni su u jednom trenutku, da, stavivši nam na raspolaganje, prenijeli dio svog suvereniteta na nas, ali ga mogu opet i povući. Ovdje vidite ovaj portfelj kako se sastoji naša flota, koliko je različita i koliko imamo taktički, strateški dio, onda imamo korporativni dio flote koji uglavnom prevozi vrlo važne osobe. Imamo dakle šestdesetak stalnih E, zrakoplova koji su stalno stacionirani u Entovenu, ali oni odlaze na misije gdje nastaju. Za to imamo 12 zračnih baza i to je maksimalno recimo jedno do tri, do, maksimalno do tri zračne baze nam svaka zemlja stavlja na raspolaganje koja sudjeluje. I mi dnevno obletimo i obavimo otprilike 60 misija u prosjeku. Ovo je dobro, dobar prikaz da vidite kakav je zapravo, koji su rezultati rada EATC-a. Ovdje imate, vidite što smo u Afganistanu činili, zatim na Bliskom istoku i u Africi. Ono što mi činimo je, mi prevozimo u Afriku i izvozimo iz Afrike. Dakle, simo tamo jer kao što smo rekli mi imamo operativnu kontrolu nad našim zrakoplovima i našim posadama, ali kad govorimo o recimo nekim misijama unutar Afrike ili unutar Bliskog istoka, onda je to pod drugim zapovjedništvom, a nije pod operativnim zapovjedništvom EATC-a. Mi samo odvezemo tamo i vratimo natrag. Ovdje vidite rezultate našeg rada između 2014. i 2017. četiri godine zapravo. Odletili smo 5000 misija i za vrijeme te četiri godine smo 20% tih misija dvadeset posto tih misija je bilo vrlo, vrlo korisno ne samo za jednu zemlju, nego to su bile multinacionalne operacije, nego za više zemalja, tri ili više čak, koje su od toga korist, koje su se tim, na njihovu korist je išlo. I na taj način je naše zapovjedništvo i dokazalo svoju relevantnost, svoju učinkovitost i važnost. Jer vidite, upravo 20% naših misija koje smo obletili preletili je bilo multinacionalno. Zatim, ovdje vidite našu funkcionalnu domenu. Mi se bavimo interoperabilnošću, harmonizacijom svih standarda među raznim zemljama za koje letimo. I sad vidite ovdje s čim se još bavimo, zapošljavanjem svih tih posada, njihovom edukacijom i posada i naših zaposlenika i kompletnog osoblja koje ide s tim. Zatim, radimo na proizvodnji, dakle radimo na razvoju daljnjeg regulativnog okvira, dajemo različite workshope, priređujemo i surađujemo i sa akademskom zajednicom, s teoretičarima, a dajemo čak i dakle, internetsko, internetske briefinge, informacije i upućujemo svoje pilote i svoje posade. Dakle, to su aktivnosti ovog funkcionalnog odjela. Našeg je već okrenut prema budućnosti sa najmodernijim zrakoplovima i pet od naših sedam zemalja, svi osim nizozemske Italije, će već koristiti te vrlo modernu tehnologiju kojom raspolažemo, da pra facto tehnologiju sutrašnjice. Tu su recimo za razne tipove su Njemci i Francuzi, a samo Italija neće sudjelovati u raznim programima okrenutim budućnosti. Dakle, to su tri velika projekta u kojima mi de facto koristimo prototipove za budućnost. Različite opreme i zrakoplova a ovo su ključni faktori koji pokušavaju objasniti zašto smo tako uspješni. Mi smo vam ovdje prikazali jednu zamišljenu kuću, to bi trebalo biti zapovjedništvo ATC, koja je izgrađena od različitih cigli. Ali najniže cigle su zapravo najvažnije jer one drže temelje za čitavu zgradu i one moraju biti najkonsolidiranije to je jasno. Kad dođete skroz do visine do krova onda moramo opet ove ključne faktore koje pridonose našem uspjehu još dodatno ojačati jer nam neće držati krovnu konstrukciju. Dakle, neću sada elaborirati dalje, ali da se prisjetimo kod tih ključnih faktora onih prvih slajdova. To je zapravo ona volja, žestoka volja ovih e, država koje su nas suosnovale i njihova spremnost da surađuju i ta zajednička njihova volja i spremnost je de facto bila ta glavna naša snaga koja nas je konsolidirala i tako smo i počeli. Nakon bilateralne inicijative Njemačke i Francuske imali smo već četiri zemlje koje su nas osnovale ali onda smo morali to sve fino uskladiti kako bi počeli s našim projektom. Zatim virtualno plaćanje, nemamo nikakvog gotovinskog protoka među nacijama, među državama, sve je vrlo transparentno i to nam upravo omogućuje da budemo jedan operativno zapovjedništvo. Danas naime kad e, zemlje razmjenjuju sate letenja, onda se ne gleda koliko je to visoko rangirano i da li su da li su ovaj, sve te razine usklađene da ovdje leti jedan pukovnik tamo neko niže ili više, nego se gleda da sve funkcionira u što se tiče usluge koja se nudi i da li ta vrijednost pokriva jednu drugu. Zatim, razlog zbog kojeg je danas EATC tako priznat i, kao operativno zapovjedništvo je upravo taj što su e, zemlje naše koje sudjeluje pristale da prenesu dio svog suvereniteta konkretno u zapovjedanju zračnim snagama i različitim zračnim prijevozom na nas. I e, mi jasno obavljamo te misije i u multinacionalnim operacijama često na korist mnogih drugih nacija prevozimo robu, dobra i ljude. Ali zašto su zemlje zapravo pristale da prenesu taj dio svoje suverenosti na nas naravno s pravom da to pozovu u bilo kojem trenutku, to je jasno. Jer kao što smo rekli, oni iz bilo kojih nacionalnih razloga, bez ikakvih argumenata, mogu u svakom trenutku povući bilo šta od onog što su nam stavili na raspolaganje, aviona, opreme, ljudstva, bilo čega. Mogu dakle u zadnjem trenutku povući cijelu posadu s misije. A ako vas zanima još nešto o tome pobliže, to možemo kasnije raspraviti. EATC radi na tome da se pripremi budućnost. To, ja sam u svim onim temama kojima se mi bavimo odabrao tri o kojima ovdje želim govoriti. Prva je donekle očita. To je zapravo onaj ključni faktor koji je omogućio taj uspjeh multinacionalnih operacija u našoj režiji, i našoj izvedbi. Prvo je važna bila harmonizacija svega, inače ne bi mogli zajedno raditi. Od samog početka je upravo to bila naša glavna briga, da od sa prvog dana, od kad smo postali operativni, smo išli na harmonizaciju propisa, standarda i svega ostalog. Drugo je diplomatsko diplomatski, da kažemo, propusnica i ići ću kasnije više u detalje u vezi s tim. Ali rekao sam da kako izgleda proces da se jedna misija inicira. Dobijemo zahtjev od neke nacije i sad onda počinje cijela procedura. Moramo odabrati najpogodnije zrakoplov i posadu. Recimo u ovom trenutku nekto neki zračni transportni avion. I misija je recimo da iz Europe, iz Njemačke, što se to tiče primjerice na Bliski istok, preveze stanoviti teret. Što znači da se mora i čitav niz različitih država preleti da se dođe do Bliskog istoka. A da biste preletili zračni prostor tih svih država, morate imati tu diplomatsku propusnicu, da tako kažemo. A da biste dobili tu dozvolu kao diplomatski prolaz, onda vam neki put treba između dva, tri dana do tjedana ili više tjedana, ovisno o kojoj državi je riječ. Prema tome, to je ono na samom početku procesa, ali mi kad dođemo do toga da dobijemo te diplomatske propusnice, dozvole, onda one vrijede obično između 24 i 48 sati. Znači da kad vi dobijete broj dozvole, vi ne možete više otezati početak misije, nego morate odmah krenuti, inače vam to istekne i taj broj dozvole više nije e, valjan i trebate novi postupak e, proći. Evo, recimo, sutra bilo zanimljivo vidjeti kako onda sa svim zemljama postići to. Za sada je to još uvijek jedna procedura koja nije nužno glatka uvijek. Mi, nama bi bilo drago kad bi se na nas gledalo kao na jedno poduzeće koje radi za ovih sedam država za koje radimo. I možda bi bilo zgodno da imamo recimo pri Evropskoj uniji mogućnost da dobijemo te diplomatske propusnice. Možda u okviru PESKA, dakle stalne strukturirane suradnje koju provodi i uspostavlja taj instrument Europska služba za vanjsko djelovanje. Ali možda u nekom drugom obliku bi nam recimo Europska unija tu mogla još pomoći da možemo objediniti te napore kad trebamo dobiti dozvolu za preletanje nečijeg teritorija, dakle njihovo prostor zračni i da tu dobijemo taj diplomatsku dozvolu. Zadnja stvar je isto zanimljiva. Eto se radi za u korist ovih sedam država spomenutih koje kod nas sudjeluju, ali isto tako i u korist kompletne zračne zajednice zračnih transportera. Prema tome mi smo spremni i voljni surađivati sa bilo kojom državom unutar Europe, jasno, ali želim surađivati sa trećim zemljama i svijeta. Mi zapravo već surađujemo sa sad i mi razmjenjujemo i naše dokumentaciju i naše iskustva i naše kapacitete ako treba pomažemo. Jer EATC je u stanju surađivati u bilo kao multinacionalnoj kombinaciji, ali koristit će i temeljeći svoju suradnju na našim standardima. Dobro, to, s time smo došli do kraja ove kratke informacije moje o ATC-u za danas popodne. Ovdje vidite naše aktivnosti najnovije iz 2017. godine. Nadam se da sam vam uspio donekle objasniti što je EATC i kako on funkcionira, to zapovjedništvo. Za mene je to bilo velika čast da vam to mogu se skupa predstaviti u svom kratkom izlaganju, a sada vam stojim na raspolaganju za sva vaša pitanja. Hvala vam gospodine generale na ovom izlaganju. Sada ćemo krenuti s raspravom. Ne znam točno je li gospodin Gale se htio javiti za riječ. Hvala vam. Hvala vam lijepa na tom izvrsnom izlaganju. Ja zapravo uvijek koristim EATC kao jedan od onih projekata koji već funkcioniraju i koji pokazuju e, kako izgleda dodatna vrijednost suradnje na području sigurnosti obrane u Europi i u europskom okviru. Što se tiče trenutne situacije u kojoj se nalazimo, možete li mi kratko reći koja je pravna osnova? Postoji li memorandum o razumijevanju među sudionicima? To je jedno pitanje. Na drugo pitanje, vrlo mi je drago što ste vi s vaše strane spomenuli PESCO, zato što smo imali ranije izvješća ovdje u parlamentu da kažemo da jednom kada se PESCO aktivira da je onda EATC jedna od klasičnih institucija koja bi trebala potpasti pod PESCO zato što bismo onda mogli imati zajedničko financiranje iz europskog proračuna za to i po mom mišljenju ako krenemo s time, ako imamo zajedničko financiranje sam siguran da će se i danje strane htjeti pridružiti tome, jer e, kada bi imali zajedničko financiranje, bi se oni koji trenutno nisu ili ne mogu sufinancirati bi se pridružili. Dakle, onih sedam koji već sudjeluju u tome, već jesu kritična masa za jedan takav projekt pod peskom. To bi se moglo učiniti i onda bi se mogli s tim ohrabriti i drugi da se pridruže. To bi bilo sljedeće pitanje. Kao prvo, vodili se neki razgovori mm, na kuloarima i kao drugo, vidio sam vaše kalendarske rokove i vidim da e, se zadnja stranka pridružila 2014. E, godine, 13. godine. Zašto se drugi ne pridružuju? Mislim, učinkovitost je dokazana i stoga me zanima zašto još e, se to ne odvija u većim razmjerima. I jedno zadnje pitanje vezano uz pravnu situaciju onih vojnika koji u tome sudjeluju. Za nije bilo nekih problema za njih i za njihove obitelji, za nije bilo nekakvih financijskih problema u smislu sudjelovanja. Je li to riješeno u međuvremenu? Hvala. Hvala vam. Gospodin Freund. Hvala vam, gospođo. Hvala vam, zapovjedniče. Malo sam zabrinut zbog toga što je gospodin Galer postavio nešto vrlo slično onome što sam ja htio postaviti. Ja ću to ipak učiniti. U svakom slučaju bi mi jako pomoglo kada biste mogli staviti treću prozirnicu, onu sa europskom kartom, eh, gdje smo imali jedno žuto područje. Kada bismo to mogli vidjeti opet, pa bih vam onda objasnio što želim reći, ako nije prekomplicirano, je da ova. Mislim, ako pogledate tu mapu, onda vidite da se tu radi o državama zapadne Europe i da tu nema niti jednog člana iz istočne Europe koji u tome sudjeluje. Te mene zanima zašto je tome tako. Mislim, neki od njih su već nekoliko godina države članice Europske unije. Ne moram vam objasniti što o tome mislim. Dakle, to je jedna stvar. A druga stvar, ista mapa, ali povezano sa vašom zadnjim točkom odobrenja. Dakle, kada letite iznad nekih država, onda vam je potrebno odobrenje i to se vidi na ovoj karti. Recimo, kad idete na Bliski istok, onda tu e, letite preko nekoliko država članica Europske unije i preko nekoliko država koje nisu članice Europske unije. Mislim da bi bilo važno za vašu misiju kako biste ostvarili ono što ste spomenuli, a to je da bi Europska unija trebala biti u stanu imati jedno središnje tijelo za izdavanje odobrenja za ovakve projekte poput ovih s kojima se vi bavite. Hvala. Kolege, molim vas da se javite i postavite još neka dodatna pitanja. Ja ću tad postaviti svoje pitanje. Vi ste generalno govorili o operacijama izi prema Bliskom istoku. Postoji li i neki propisi za misije koje traže interoperabilnost sa drugim partnerima, primjerice sa Kanadžanima, sa Amerikancima, sa NATO-om. I je li u nekim slučajevima to bilo opasno, teško, kakve poteškoće su tu bile e, koje trebalo osladati. I kao drugo, iskorišteni kapaciteti. Koristite li vojnu flotu u nacionalnom vlasništvu ili oni daju zadaće podizvođačima ili to neki poslovni model ili, je to, ili su to samo operacije koje se vode iz državnog proračuna. Možda se zaključimo s ovim krugom. Ako dođe do daljih pitanja, još uvijek eh, imamo nekoliko vremena za ovo, tako da izvolite. Hvala vam. Hvala svima na pitanjima. Kao prvo ću odgovoriti na ovo prvo pitanje. Da, mi smo još uvijek pod memorandumom o razumijevanju. To se nije promijenilo od e, našeg početka. Pokušavamo to sada izmijeniti, to je trenutno u tijeku, ali nije još dovršeno i nismo uopće niti sigurni hoćemo li to uspjeti dovršiti. Nije sigurno je to u interesu nizozemske države domaćina, niti u interesu partnerskih država. Dakle, nemam ugovor kao što je to inače. I e, svi koji sudjeluju u našim projektima su zadovoljni sa memorandumom o razumijevanju, a država domaćina to prihvaća. Druga točka o pesku EATC nije europska organizacija. EATC je izraz želje četvero e, utemeljujućih država i zatim nam, su nam se još pridružile Luksemburg, Španjolska, Italija. Danas je to samo dakle spremnost tih sedam nacija. Ne, ne, da, to su sve države članice Europske unije, ali nas se ne može koristiti unutar formata PESCO. Ne kažem da ne možemo surađivati ako neka država to odluči iskoristiti, ali EATC sam samo pruža usluge prijevoza za um, zračni prijevoz, uh, opskrbu gorivom u zraku i sl. I nekome treba biti u interesu da se onda to učini putem PESCO-a, da se prevoze uh, bataljuni, borbene skupine, koje će e, biti pod vodstvom nekog projekta iz PESCO-a. Ne kažem da to nije moguće, trenutno bi to moglo biti moguće, ali samo ako jedna država sponzor odluči da želi zatražiti od ETAEC-a da to učini. To znači da jedan od tih sedam država kaže evo ja ću e, se okrenuti ETC-u, ja ću sponzorirati tu misiju unutar Europske unije i stoga je trenutno nemoguće za nas da imamo koristi od, bilo kakve financijske pomoće. pomoći. Donekle se razgovara o tome. Razmišlja se o tome da se E, putem e, dogovora TARES e, postigne integracija u Europsku uniju, to bi moglo biti korisno za budućnost, ali trenutno to nije teško i kao što sam rekao nemamo nikakvih gotovinskih transfera između država, dakle nije moguće plaćati za tu uslugu. To je samo dogovor država da se izmjenjuju satovi leta i EATC ništa sam ne stvara. On uvijek zaprima zahtjev za značajnim prijevozom od jedan od tih sedam država i onda obavljuje taj prijevoz za tu državu. Nam sad sam s tim odgovorila na vaše pitanje. Zašto nema novih država danas? Pa nema nekakvih eh, zahtjeva za time. Zadnja ideja da se netko pridruži ETC-u došla nam iz Jedine kraljevine. To nije bio prvi posjet našoj instituciji, ali baš nakon Brexita je došlo do jednog posjeta iz Jedine kraljevine i procesila tako da se uputi pismo predsjedniku EACT-a. To je naravno politička odluka. EATC sam ništa ne odlučuje. Imamo odbor za multinacionalni transport, to je politička odluka, dakle, ali ništa nismo zaprimili. I teško je zamisliti sada sa Brexitom da bi se oni mogli nama pridružiti ali eto ništa se nije dogodilo prilikom tih posjeta. Problem za države. Imali smo problema s nekim učenikom da koristi školu u Nizozemskoj. Pokušali smo naći neki dogovor da kao člane ATC-a dobije dozvolu da se smatra članicom Europske unije tipa 3, da se uspije integrirati u neku školu, ali to nismo uspjeli. I trenutno se obitelj snalazi. Mislim da nemamo trenutno toliko mnogo problema vezano ono što se tiče obitelji naših zaposlenika. Da se vratim na nove države, na istočne države, da vam odgovorim gospodine Freunde. Sjeverno-istočne države su nas nekoliko puta došle posjetiti. Rekli, su da bi mogle ih to zanimati, ali radilo se o ideji da se zamisli nekakav regionalni e ATC. Regionalni e ATC, pisa satelit i možete se zamisliti da bi to bilo zanimljivije za sjeverne države da postoji jedan odjel NOPS, jedan EATC satelit NOPS koji okuplja e, Norvešku, Finsku i Švedsku. Bilo bi zanimljivo kada bi te države mogle biti blizu jedna drugoj kako bi onda one bile doista učinkovite u smislu prijevoza. Jer kada koristimo putem Ataresa E, njihove kapacitete da naprave tu misiju, onda e, to ne smije biti na veliku se neće gubimo satove leta. Dakle, svaki put kada neka nova država se odluči pridružiti ATC-u, onda imamo jedno razdoblje procjene i tijekom tog razdoblja se moramo uvjeriti da će tu doista imati svi koristi od toga i država mora prihvatiti, promijeniti svoje procedure. To mora biti dakle od koristi i za njih i za EATC i zbog toga u proteklih sedam godina nismo to uspjeli ostvariti. Nismo, nismo rekli da ćemo ići dalje s time. Imali smo neke posjete od strane istočnih država, objasnili smo im kako izgleda proces, da nismo zaprimili nikakvih službenih zahtjeva. Vaše drugo pitanje e, ticalo se e, broja kriptovalute. Naravno, kako bi išli na Bliski istok ili u Afriku, moramo letjeti i nad državama članicama Europske unije. Ali unutar Europske ETC e već ima jednu radnu skupinu gdje se razrađuje taj proces za prelet država članica. Imamo 15 država koje su potpisale taj sporazum Da, da, 15 država, da. Mi se slažemo s time da to povećamo jer bi to bilo nama korisno. A unutar atc imamo potpuni sporazum za svih sedam članica ATC-a. A jedna od država iz ATC-a, ako se ne varam, nije još potpisala taj dogovor. Ali mi nemamo problema sa peletom na tom državom zato što unutar ATC-a kada se pristupa ETC-u, onda se prihvaća da će se s jednim brojem kriptovalute vršiti prelet nad tom državom. Opasne, opasna dobra, e, dobra koja nisu sukladna sa propisima, e, oni su često između tih sporazuma koje uspijemo sa državama dogovarati, ali to nama ništa ne mijenja jer kao vojna sila više manje prevozimo stvari koje se ne mogu prevesti na komercijalan način. Ali e, to pitanje odobrenja je doista važno pitanje za nas. Kada se radi o preletu Saudijske Arabije ili Egipta ili tih država, onda je kad kad potrebno tri tjedna da se dobije to odobrenje. To je dakle veliki problem. Danas se tu radi samo o jednoj naciji koja pregovara s drugom. Možda kada bi Europa pregovarala, razgovarala u ime 10-15 država, onda bi to bilo korisno i bili bi snažniji tako što smo ujedinjeni. Zbog toga smo to iznali kao prijedlog, to je jedna ideja. Kako bi e ATC radio sa e, partnerima NATO Saveza, opet je potrebna neka država sponzor. Imamo neke sporazume kao sa EUMS, imamo e, pismo namjere između ETC-a i NATO saveza i G4 e, imamo i sa lms e om e, jedno tako pismo koje omogućuje razgovor naših stručnjaka, raspravljanje o razmještanju, jer mi smo stručnjaci za to u ETC-u, ali kako bi doista došlo do prijevoza za NATO savez, za to nam je opet e, potreban zahtjev za zračnim prijevozom od jedne od naših država. Dakle, mora posjetiti jedna država koja će nam reći vi ćete prevesti teret e, NATO-a. A problem je u tome da e, je koncept NATO-a takav da svaka država prevozi svoje vlastite jedinice u NATO savezu i zatim moraju naći neki drugi način da rješava ostale vrste prijevoza jer oni koji bi trebali preuzeti tu ulogu sponzora, su spremni e, prevoziti svoje vlastite jedinice, ali nemaju dovoljno e, resursa kako bi prevozili tuđe. To je problem na kojem radimo. Ja sam optimističan za budućnost TCA i vjerujem da ćemo imati u budućnosti bolje mogućnosti, da ćemo imati mnogo više aktivnosti u našem portfelju možda ćemo za 7-10 godina već imati e, prekomjerni kapacitet i onda bi se moglo e, to iskoristiti e, za NATO, za narode i tako dalje. Danas ATC još uvijek osjeća taj jaz u značnom prijevozu što ide na korist ovih sedam država. Mi radimo na učinkovitiji način, pokušavamo biti djelotvorni ali nemamo prekomjerni kapacitet koji bi nam dopuštao da radimo nešto izvan e, toga što se odnosi na tih sedam država. da, vaše zadnje pitanje odnosilo se na kapacitet koji je iskorišten i na e, podizvođenje. Mi koristimo samo nacionalne vojne flote u ovom trenutku. Da, osim u slučaju Luksemburga, Luksemburg danas ima ugovor sa jednim poduzećem iz Luksemburga, jednom nacionalnim poduzećem za e, aeromehaniku. To je jedini slučaj gdje e, podizvodimo e, resurse zato što to ne spada u luksemburske resurse. Ali što se tiče svih drugih resursa, oni se smatraju kapacitetima za nas i ništa ne stavljamo u podizvođenje. Hvala. Još uvijek čekamo da zaprimimo zahtjeve sa, iz publike. Možda ga ne da vam postavim još jedno drugo pitanje. Trenutna rasprava o vojnoj mobilnosti unutar Europske unije. Projekti koji su već najavljeni u okviru PESKA. Smatrate li da će se ti razvoji brzo proširiti i na aktivnosti ATC-a ili na to ne gledate blago naklono te ste zadovoljni sa trenutnom ulogom i želite da tako ostane još neko vrijeme. Evo, možda da odgovorite. Nisam nesklon ničemu ako jedna od mojih nacija me zamoli da sudjelujem u studijama o projektima za vojnu mobilnost pod vodstvom PESCO, a onda ćemo mi sudjelovati u tim studijama, to je sigurno tako. I kao što sam rekao, sa tom pismom namjene imamo EUMS. I siguran sam kada bi oni krenuli raditi na tome, da onda će pokušati uputiti nam dopis, e, pronaći neko rješenje s nama, pozvati nas da sudjelujemo na sastancima te da imaju u svom krugu dobre savjetnike iz EATC-a. Ali opet, e atc samo radi ono što su spremni učiniti sedam država članica EATC-a. Dakle, opet to mora biti odluka države sponzora. Naravno, znam da je tih sedam država isto tako u dakle ako se e, provode neke studije, mi nismo vezani uz nikakve studije kao e atc dakle možemo naše stručnjake ustupiti za provođenje bilo kakve studije, ali kako bismo prešli na sam taj rad, potrebna nam, potrebna nam je odluka jedne e, države koja je u EATC-u. Generale, zahvaljujem vam na ovoj razmjeni gledišta. Bilo je vrlo zanimljivo. Danas smo se pokušali usredotočiti na čitav niz operacija u Europi koje provodi kako Europska unija, tako i pojedine države članice Europske unije, kako bi predvidjeli promjene do kojih može doći u sigurnosnom i obrambenom okruženju i vrlo smo zahvalni na vašem dubokom i sveobuhvatnom izlaganju o operacijama EATC-a. Svi mi gledamo na taj pothvat kao nešto što je uspješno i stoga evo možemo zapljeskati generalu na njegovom sudovanju. Thank you very much indeed. Hvala vam lijepa. Sljedeća točka na dnevnom redu je na, je na redu u točno 15.30. Tema je Kina. Hvala Colleagues, please Kolege i kolegice, molim vas da zauzmete mjesta. Thank you. Allow me to restart. Hvala. Dopustite mi da ponovno otvorim sjednicu. Imamo jednu važnu točku na dnevnom redu. Sljedeći panel organiziran je u suradnji s izaslanstvom Europskog parlamenta, to je izaslanstvo za odnose s Narodnom republikom Kinom. I s nama je i potpredsjednik tog izaslanstva. Dobrodošli. A tema je projekcija vojne snage Kine na globalnoj razini. E, zadovoljstvo mi je i čast predstaviti vam naša tri cijenjena panelista. Imamo, e, s nama je gospodin Kristof Mane, on je zamjenik načelnika odjela za Kinu i bavi se svim pitanjima koja su povezana s Kinom, Hong Kongom, Makaom, Tajvanom i Mongolijom. Zatim je tu s nama gospođa Eva Pejsova koja je već bila prisutna početkom godine na raspravi u okviru SEDE-a. Govorila nam je o sigurnosnoj situaciji na području Južnog i Istočnog Kineskog mora. Te rasprave e, su bile popraćene i posjetom u Japan i mi smo se fokusirali na pitanja u toj regiji, odnosno na sigurnost i to ne samo na jačanje kineske vojne moći, već i na prijetnje koje se pojavljuju na Korejskom poluotoku. zbog onoga što čini Sjeverna Koreja. E, gospođa Eva Pejsova je viša analitičarka na institutu EUISS sa sjedištem u Parizu. I posljednji, ali ne i najvažniji panelist, jest viši znanstveni savjetnik u organizaciji Rand Corporation sa sjedištem u SAD-u, gospodin Andrew Scobo. Neću sada duljiti, već dajem riječ našim panelistima i nadam se da ćete imati koristi od um, ove rasprave. Pa ćemo tako imati dakle, i drugi krug rasprave. Za početak dajem riječ gospodinu Kristofu Maneu koji će nam održati izlaganje. Izvolite. Hvala na prilici. Ja trebam dati jedan opći pregled prije nego što dam riječ e, stručnjacima koji će nam reći nešto više. Govorit ću o reformi narodno-oslobodilačke armije e, Kine. Unatoč izazovima s kojima se suočava kinesko gospodarstvo, predsjednik Xi Jinping ima ambiciozne planove za projekciju vojne snage Kine na globalnoj razini, a tu uključuje inicijativu One Belt, One Road, jedan pojas, jedna cesta i ta inicijativa je poznata i pod nekim drugim nazivima. Mislim da je važno navesti e, nedavne važne događaje koji su presudni za razvoj e, vojnog kapaciteta Kine i to 2015. Spomenut ću nekoliko. U travnju 2015. Kina je po prvi put poslala svoje vojne jedinice u inozemstvo, u Jemenu, u e, državu u kojoj E, je rat kako bi evakuirala svoje građane iz te države. 2015. Kina je ispregovarala sporazum za prvu preko e, morsku bazu za logistiku i opskrbu u Džibutiju i za, to je za kineske brodove, a baza je počela funkcionirati prošle godine. Kruže glasine i o drugim bazama, odnosno pregovorima e, o potencijalnoj bazi u Namibiji u Pakistanu, u Guadaru i također na Šrilanci u Abantoti. U prosincu 2015. Eh, kineski nacionalni kongres je donio zakon kojim se legaliziraju operacije u inozemstvu eh, posvećene borbi protiv terorizma. Krajem 2015. Kina je lansirala eh, radikalnu reformu vojske koja je bez presedana kako bi dodatno povećala ulogu mornarice, smanjila broj kopnenih snaga i pružila mogućnost e, ratovanja tehničkog rata, vođenja tehničkog rata, sudjelovanja u prekomorskoj sigurnosti i uspostavi zapovjedništava odgovornih za operacije i to od strana različitih rodova vojske. Dakle, zamijenila, ona želi zamijeniti unutarnji sustav zapovjedništava koje se temelje na regijama. 2017. je krenula druga faza te reforme kineske vojske, fokusirana na to da Narodno-oslobodilačka armija Kine bude operativno fleksibilnija. E, smanjilo se sa 18 na 13 grupnih vojski i također se proširilo su su se snage za mobilno ratovanje primjerice uz pomoć helikoptera i pomorskih snaga. Reforma je omogućila vojsci da bolje projicira moć e, izvana, a ne samo da brani kopno. Također su i modernizirali vojnu obuku. U rujnu 2017. Kina je upotpunila registraciju dodatnih 8000 UN-ovih mirovnih snaga, što kineskim snagama daje priliku da steknu pravo iskustvo, stvarno iskustvo borbe. To je dakle zapravo cilj. Unatoč takvom razvoju situacije, mi smatramo da Kini i dalje nedostaje e, tvrda moć, hard power, i stoga u kratkom roku vjerujemo da Kina ne želi testirati svoju vojsku, već da pokazuje mišiće kao što je bio e, slučaj sa, kada je riječ o graničnom sporu s Indijom. Kini nedostaje iskustvo i stručno znanje da vodi i dobije ratove. Ona sudjeluje u UN-ovim mirovnim misijama upravo kako bi e, ispravila taj nedostatak. Komunistička partija e, za jedini cilj ima preživljavanje i ne može priuštiti ne možeš ti priuštiti neuspjeli vojni angažman. To bi bilo smatrano e, slabošću, utjecalo bi na projekciju vojne snage u inozemstvu i potkopalo njezin status vojne sile. Na 19. sjednici komunističke partije je rečeno da je ključan cilj modernizacija e, kineske vojske. U isto vrijeme na Narodno oslobodilačka armija Kine je proglašena i vojskom partije. Oni su ih htjeli nacionalizirati, ali su ipak zadržali e, stari model. Dakle, to je vojska partije. Transformacija te vojske je sada usklađena sa onime što oni zovu putovanje prema izgradnji potpuno socijalističke Kine. Ciljevi su potpuna mehanizacija do 2020. potpuna modernizacija do 2035. te e, osposobljene, osposobljene snage do 2050. I to je manje više usklađeno sa idejom da se od Kine napravi veliko moderno socijalističko društvo. To je naravno dugoročni plan, a, Kina želi dakle napredovati i ustoji transformirati svoju vojsku. Modernizacija je povezana sa snažnijom vanjskom politikom. To uključuje i cilj da se poraze e, da se uspore separatističke težnje Tajvana za samostalnošću. Međutim, Kina neće militarizirati svoju vanjsku politiku, već joj trebaju kapaciteti kako bi sačuvala svoju imovinu i ispunila gospodarske i ekonomske ciljeve. I sada ću reći nešto o kopnenim koridorima, a oni su alat za projekciju vojne snage e, kineske vojske. Kina, dakle kao što sam rekao, njoj nedostaje tvrda moć i ravnoteža moći također e, otežava kineskoj vojsci da rasporedi e, svoje snage. Primjerice u Središnjoj Aziji imaju prepreku ili kompleksna ravnoteža moći u jugoistočnoj Aziji sa Indijom, Pakistanom, SAD-om i Afganistanom. To im također predstavlja veliku prepreku iako je dakle, Kina povijesno se snažno zalaže za doktrinu neinterferencije, ne miješanja. Ali s obzirom da želi steći e, tvrdu moć modernizacijom, Kina bi mogla tražiti dominantniju ulogu u regiji drugim, e, na druge načine. Primjerice imamo ekonomsku opciju. Želim nešto reći i o tome što mi mislimo o boru. O bor je, ima nekoliko dimenzija. To je ukratko uspješna kampanja, uspješna javna kampanja za diplomaciju. To je jedan pametan alat koji pruža pozitivni pogled na sve kineske vanjske aktivnosti i to je zapravo e, rebrendiranje već postojeće infrastrukture, odnosno postojećih infrastrukturnih projekata. To je također i projekt ekonomske integracije, a u središtu toga je Kina. Projekt je motiviran unutarnjim, unutarnjom logikom, unutarnjim razlozima, jer to ekonomski omogućuje da Kina izvozi svoj kapacitet, a geostrateški to je način da se kineske zapadne regije integriraju one regije koje su ekonomski siromašne, a predstavljaju jednu petinu e, prirodnog plina, nafte i ugljena. Ta regija je i kopneni koridor prema Središnjoj Aziji i Europi, pogotovo ako se želi izbjeći Rusija. Na zapadu E, susjedne zemlje Kine su kulturološki puno bliže i zbog toga je cilj da se One Belt One Road koristi kako bi se neutralizirala određene separatističke e, težnje. Cilj je i neutralizirati a to sam već rekao, ispričavam se. Dakle, cilj je proširiti se prema zapadu i izbjeći da se istočne provincije stave pod utjecaj američke koalicije Australije, Singapura, sve do Indije. Dakle, put prema zapadu i kroz koridore Kina-Pakistan je način na koji Kina može izbići svoju dilemu Mileka. I na kraju, tu je i digitalna dimenzija ove inicijative. Jedan primjer toga jest to što Kina istovremeno prodaje informacije i tehnologiju srednjoazijskim državama, a istovremeno izvozi doktrinu kibernetičkog suvereniteta za koje su zainteresirani autoritativni e, režimi. Sada prelazim na operacije koje nisu nužno ratne operacije. Kina ima i druge načine na koji projecira e, svoju vojnu snagu. Spomenuo sam borbu protiv terorizma i autorizaciju iz 2015. Kada je riječ o borbi protiv terorizma, od 1990-ih prioritet za kineske sigurnosne službe je bilateralna suradnja sa Središnjom Azijom i tim državama. To uključuje približavanje sa talibanima u Afganistanu i snažnu suradnju s Pakistanom. Početkom 2016. Kina, Tadžikistan, Afganistan i Pakistan stvorile su kvadrilateralnu suradnju i koordinaciju i poseban mehanizam koji im omogućava da se zajedno bore protiv terorizma. Prodaja oružja igra također važnu ulogu. Početkom 2015. Kina je Turkmenistanu i Uzbekistanu dala, pružila sofisticirani sustav za zračnu obranu i to je najveći sporazum za prodaju oružja u Središnjoj Aziji do sada. Pakistan je naravno najvažniji kupac kineskog oružja i kupuje jednu trećinu svog oružja koje se izvazi iz Kine, odnosno izvezlo se iz Kine od 2013. do 2016. Međutim, suparništvo sa Rusijom ograničava Kinu i to se i vidi zbog odnosa prema Tadžikistanu. Nakon što je Kina obećala multimilijunsku pomoć Tadžikistanu 2014. Rusija je obećala Tadžikistanu e, veću količinu e, dakle vojne opreme, vojnih zrakoplova 2016. I da zaključim, Kina i dalje e, primjenjuje donekle pasivnu vanjsku politiku. Njihova diplomacija je samo zainteresirana i njihova politika je taktična, a ne normativna i strateška. Kad je riječ o kineskoj diplomaciji, ona je zapravo usredotočena na biznis, na poslovanje. Ako pogledamo njihova izaslanstva, vidimo da i postoji veliki broj e, direktora poduzeća koji se bave energetikom, resursima, trgovinom, i e, ulaganjima. Dakle, unatoč naporima Kine, takva diplomacija nije zaradila Pekingu međunarodno poštovanje i zapravo počinje e, dobivati sve veću kritiku, sve više kritika, pogotovo u Africi i Latinskoj Americi. Međutim, u dugom roku službena politika neintervencije mogla nedvosmisleno se promijeniti. Kina svoje vojne kapacitete usklađuje sa razinom svojeg gospodarstva, teritorija i stanovništva. I postigla je impresivan napredak te je pojačala svoj kapacitet kada je riječ o projekciji vojne snage na globalnoj razini. To je jedan prirodan, neizbježan eh, proces, iako pomalo kasni, i to je povezano, usko povezano sa dugoročnim ciljem komunističke partije da e, postane velika sila i stekne takav status. U međuvremenu Kina koristi sredstva poput One Belt One Road i operacija koje nisu ratne operacije kako bi projecirala svoju vojnu snagu. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Evi Pejsovi. Thank you very much, Madam Chair, for the kind introduction and invitation again to speak in front of a, um, such a distinguished audience uh, about on such an interesting... Hvala lijepo da ste me pozvali da govorim o ovoj vrlo zanimljivoj temi. Kao i drugi govornici, mene su rekli da govorim o kineskoj vojnoj strategiji i mislim da ću vam pokušati olakšati cijelu stvar pogotovo zato što ću govoriti o pomorskoj dimenziji koja je sasvim sigurno najglobalnija i najviše ju osjećamo ovdje u Europi. E, nadam se da će ovo raditi. Dakle, idemo odmah dalje. Možda ću se malo preklapati u nekim stvarima sa mojim prethodnim govornicima, pa vas molim da imate malo strpljenja. Dakle, pogledat ćemo sad najnovije razvoje i dati neke ključne podatke za analizu kineske pomorske sile i što to zapravo znači za Europu. Već je moj kolega spomenuo reforme iz 2015. godine. Mi to zaista smatramo jednim miljokazom i vrlo ključnim trenutkom u razvoju kineske vojne vojske i pogotovo što to govori o kvalitativnom aspektu njihovih njihove vojske. Mi nismo ni zapravo spominjali ovdje previše njihovu veliko restrukturiranje njihove vojske, oružanih snaga i cijelog Ministarstva obrane koje ima 15 odjela, ali govorit ćemo vam nešto malo više o lancu, zapovjednom lancu kako bi odnijeli malo više transparentnosti u sve to skupa. E, tradicionalno imaju tri e, vojna roda, to su naravno pomorstvo, zračne snage i kopnene snage i one s njima su dodane još dvije e, velika dijela vojske, jedno se bavi obranom na kibernetičkih napada i dakle kibernetičkim ratovanjem ako hoćete, drugovo zračnim prostorom. Dakle, to je nešto što nemaju sve vojske, oružane snage, dakle, diljem svijeta, nacionalne vojske. E, zato to je svakako vrlo zanimljiva e, podjela jedna koja se sigurno koristi za obavještajne svrhe. U okviru toj modernizacije smo vidjeli ali i rezanje proračuna i broja zaposlenih osoblja. Oni su to odlučili smanjiti sa 3 na 2 milijuna. To su naravno zaposlenici osoblje za koje se ne odnosi na borbene snage, dakle administrativno su se rezali, ali s druge strane su odlučili poboljšati plaće svojem operativnom osoblju i do 20% su podigli plaću borbenom osoblju posad svojim vojnicima kako bismo vam pokazali što se tu zapravo kritiziralo kao recimo stara vojska sovjetskog tipa, staromodna, se sada doista pretvara u jednu modernu vojsku sa puno većom operativnom fleksibilnošću. Proračuni su često prva stvar koju pogledamo kad analiziramo nečiju, vojni kapacitet neke zemlje. Često je to bio i upravo onaj glavni primjer i zapravo glavni dokaz kineskog jačanja oružanih snaga. E, to se događa već 20 godina, ali od 2015. smo vidjeli jedan malo usporavanje, dakle sa dvoznamenkastog rasta su oni na kontinuirano 7% porasta 2015. 16. i 17. dozvolili. Dakle, 7% je još uvijek e, prihvatljivo, pogotovo s obzirom na kinesko gospodarstvo koje otprilike ima godišnji obrt od 40 milijardi eura. Ovdje vidite neki puta neke male razlike između brojke koje su navedene. Mi smo se služili službenim podacima ove godine pretpostavljamo da će to ići na 700 milijardi eura, što to čini drugim najvećim zapravo eh, oni 13% svog eh, ukupnog volumena gospodarskog daju za vojsku i to je dakle tu su na drugom mjestu iza SAD-a, iza njih je treća Saudijska Arabija. Proračun se onda koristi ovisno o posebnim potrebama koje odjela koje grane, grani vojske se, vojske se radi, da li to dobiva pomorske snage, zračne snage, kopnene ili kibernetička odjel vojske, ali u zadnjih godina su pogotovo mornarica njihova bila posebno privilegirana. A sad vidite ovdje imamo fino usklađivanje i doradu ovih podataka iz Pekinga. To je dakle ono što je naša služba napravila. 2015. i 2016. ste vidjeli taj ogromne napore koje su uložili u daljnju edukaciju i trening svojih vojnika i svojih pripadnika svojih snaga, čak i u suradnji sa trećim zemljama, uglavnom su im partneri u jugoistočnoj Europi jugoistočnoj Aziji, a nakon toga su im partneri na drugom mjestu zapravo u Europi što se tiče unuta unutar međuvojnih suradnji, posjeta, različitih edukacija i ostalog. Dakle, tu predvode i jači su čak i od Rusije, od Amerike, što se tiče tih partnerstava, razmjena iskustava i edukacije svojih pripadnika na razne načine. Sada vidimo zašto je Kina tako ima veliku pomorsku silu. Dakle, podjela između bliskih i dalekih mora nije tako jasna ovdje, ali da bude nešto malo jasnije. Nacionalna sigurnost i tradicionalni obrambeni aspekti su vrlo jasni. Peking smatra da bi velika ugroza i velika prijetnja, ako dođe, došla izvana. I sada one najteže i najjače vojni kapaciteti su apsolutno razvijeni da bi branili njihov teritorij, integritet njihovog teritorija u slučaju velikog napada. E, borba za Tajvan se često spominje u svim pomorskim doktrinama kineskim, ali čini se da je to prilično jasno i očigledno zašto. Zatim, južni interesi se uglavnom usmjeravaju na susjedstvo na tom dijelu svijeta, južnom i istočnom kineskom moru i to je dio njihovih ključnih strateških interesa, nešto što je potpuno neprijeporno i što se mora pod svaku cijenu braniti. A naravno zatim gospodarska eksploatacija je to vrlo bitna. Dakle, pravo kod tih strateških interesa. Ali to je ono što se događa i ne samo u pomorstvu, u pomornarici, nego i imaju i civilne službe koju prate recimo pomorska pomorska e, obalna straža i ostale još civilne službe koje surađuju sa mornaricom tu na zaštiti tih prvih glavnih strateških interesa u bliskim morima. Nadalje, što ih odlikuje njihova spremnost, zatim da brane nadalje u dalekim morima svoje trgovačke interese i svoje trgovinske flote, što je naravno vrlo prirodno, jer Kina ovisi o međunarodnoj trgovini i na tom području je apsolutno svjetska sila. Kina uvozi oko 90% svojih energetskih potrega uglavnom sa terminala na Bliskom istoku i izvozi svoju robu. E sad sa različitim inicijativama koje smo čuli, ona ima jasno i svoje e, različita vlasništva i različite vlastite adute u inozemstvu koje mora štititi i to je isto potpuno neprijeporno. Evo kad pogledamo ove daleka mora i kako je tu angažirana i kako se tu razvija kineska mornarica. Ne znam da li, nisam baš sigurna, ali slažem se u cijelosti sa kolegama da Kina apsolutno koristi svoje, svoju silu, da to i dokaže u pomorskim vodama i da ostane najjača zapravo tu praćenje svoje trgovinske mornarice općenito sa pomorskim snagama. Vjerojatno ima po izgradnji, su treći na svijetu po izgradnji nosača zrakoplova. Imaju sjajne domaće vlastite proizvodnje, dakle razarače. I to su razarači najsuvremenijih klasa mogu se zapravo usporediti sa najsuvremenijom američkom tehnologijom. Zatim podmornice koje imaju i podmornice koje nose balističke projektile i vidimo da se tu evropske snage uključujući Britaniju, debelo zaostaju za njima. Japan, to ste vjerojatno čuli, vjerojatno ste čuli za specifičnost Japana, oni nemaju uopće nosača zrakoplova, ali njihovi nosači helikoptera mogu slične ciljeve i slične zadaće ispunjati. Sad vrlo nešto brzo o regionalnom i kako je rekla gospođa predsjedavajuća. Imali smo nekoliko zapravo sjednica koje su se bavile uglavnom pomorskim snagama u kineskom susjedstvu. Dakle, Kinesko more, južno i istočno su, spadaju u kineske bliska mora i one prvo primarne interese koje štite. Neću sad ulaziti u previše detalja o istočnom kineskom moru, jer tu imamo bilateralni teritorijalni sporazum sa Japanom. Riječ je i o teritoriju i o granicama. To su zapravo vrlo povezana tema, ali su dva spora. I to je zapravo naj neuralgičnija točka u odnosima među dvije zemlje zadnjih godina. Imali smo posebnu eskalaciju 2012. kada je Kina unilateralno donijela svoju izjavu o zonama koje ona brani i tu je naravno zadrla u ono što Japan smatra svojim teritorijem i svojim interesima i to je izazvalo dodatan porast napetosti ali svakako da ove teritorije o kojim govore e, se koristi za trening vlastitih pripadnika vlastitih snaga, ali to radi jedna i druga strana. I uglavnom su vježbe koje provode kako zauzeti ostatak, dio ostatak teritorija. E, kineske E, sporovi su vrlo e, zatim kompleksni sa šest regionalnih država gdje imamo različitih preklapanja kod određivanja granica i oni smatraju, polažu pravo na neku sporne teritorije granične i tu je, dakle, sa šest država imaju e, granične sporove. Nije se puno popravilo na tom području, ali popravilo se recimo kod kodeksa ponašanja, pravila ponašanja. Kine u okviru među međuazijskim državama. A tu je naravno nastavili su se sporovi oko spornog otočja između Kine i Japana koje oboje sve stvajataju i tako dalje. Ali šta je pritom vrlo indikativno? Da cijela ova novija povijest pokazuje kako se recimo razvija i mijenja kinesko ponašanje i zatim koje su njihove metode kojima se koriste, pogotovo zastrašivanjem recimo. I to ne smijemo zaboraviti kad pogledamo u Kinu i drugdje u svijetu. Uglavnom, to su iste te metode koje rabi. Ono što je možda za današnje izlaganje najzanimljivije je kad kako prilazimo bliže našim regijama, idemo sve više prema zapadu, prema onda vidimo dakle da se tu to postupno raspoređivanje kinesnih snaga koje možemo od 2008. nadalje pratiti u Indijskom oceanu. To je počelo sa tim operacijama 2018, 2008. kad je Kina počela braniti svoje interesne zone i počela je još polako pomagati regionalnim zemljama u izgradnji infrastrukture koje su na početku nazvane, zapravo ta je strategija nazvana u početku niska bisera, jer de facto oni su u Šrilanki, Mijanmaru Bangladešu i Pakistanu pomagali da izgrade infrastrukturu svojih luka i tako su pomalo se približavali istočnoj obali Afrike, sve preko Indijskog mora gdje su se raspoređivali paralelno. U međuvremenu je taj trend postao čak prilično zabrinjavajući. Jasno, ako govorite sa Indijom, onda je to još puno zabrinjava, više zabrinjava. Naravno, tu su, je potpuno je jasno da Kina ima velike trgovinske flote i da se mora pratiti svojih više od tisuća različitih trgovinskih brodova i da tu mora jasno zbog napada gusarskih, pogotovo uz istočnu obalu Afrike, i to je onda jasno jedna sjajna prilika za Kinu da onda i međunarodno vojno intervenira jer je ona tu ima jedan jasan razlog zašto je prisutna sa tolikom pomorskom silom, brani svoje trgovinske brodove. Ali, kažem, onda se i na drugim stranama angažira. I onda imamo još jedan e, fenomen koji raste, a to je da se koriste civilni kapaciteti u vojne svrhe. Počelo je sa, recimo, posjetima podmornica u Pakistanu i Šrilanki, koji su bili apsolutno sumnjivi i regionalne snage su u to sumnjale šta se tu zbiva. Mislim da smo sedam takvih posjeta nabrojali, barem koliko mi znamo, to je ono što bar znamo. A zatim ustanovljavanje posebne baze u Džibutiju, to je pomorska baza 2017. I naravno, to je službeno trebala biti samo logistička pomoć Džibutiju, ali znamo da je u studenom 2017. tu bilo različitih vojnih vježbi koje apsolutno nisu bile ni, malo vezane za bilo kakvu logističku pomoć. Zatim njihove pomorske vježbe u e, zapadnom dijelu Indijskog oceana, u kolovozu, to recimo bila jedna velika vježba koja je tamo izvedena u zapadnom Indijskom oceanu protiv neimenovane zemlje su kao vježbali, ali istodobno je bila i eskalacija sukoba sa Indijom tako da to sve se treba u tom kontekstu promatrati. Naravno, imate različite aktivnosti i sve veći broj ophodnji po Indijskom oceanu koje su samo dio te opće slike. Onda imali smo recimo kineske vježbe u srpnju 2016. u Mediteranu sredozemlju, onda recimo u Baltičkim vodama malo pred na putu prema njihovim prijateljima Rusima i tako dalje. Sad prelazimo na pomorski dio. It is a geopolitical, uh, if you want, it is a geopolitical Uh, project. It's an important one. Uh, what is Prelazimo na ovaj pomorski dio ovog projekta Jedan pojas, jedan put. To je Belt and Road inicijativ. To je vrlo zanimljiva inicijativa i kad god govorite s nekim iz jugoistočne Azije, ne, neće baš svi biti entuzijasti prema tome, ali niko to neće kompletno ignorirati. U države u jugoistočnoj Aziji smatraju da je kineski uspon jedna činjenica koja se ne može ničim opovrgnuti, oni jednostavno žele se tu okoristiti i izvući malo za sebe nešto i ne žele biti zapostavljeni. Male države u jugoistočnoj Aziji opet koriste Kinu kao neku eventualnu zaštitu prema Indiji, a tu postoje, a u samoj Kini imamo i različite povijesne predođbe o njihovom ponovnom usponu. Mi znamo kako to u Europi isto imamo svoje iskustva kako to izgleda kad Kina investira u infrastrukturne projekte, to smo vidjeli recimo u Grčkoj i ponegdje drugdje već. Dakle, oni se šire. A možda smo zaboravili skoro najvažniji slajd sad. Nije samo u pitanju e, vojne, vojska i pomorske sile i kako se to šire, nego kombinacija zapravo njihove projekcije vojne snage ja mogu reći da je to u pitanju de facto kombinacija ekonomskih i diplomatskih pritisaka koji idu ruku pod ruku sa ovim širenjem vojnih demonstracije vojne sile i prisutnosti vojne, ako hoćemo, koje na vrlo nekonvencionalne načine nastaje. To se posebno iskorištavalo u jugo Južnom Kineskom moru, to smo već govorili o onoj metodi rezanja salame na šnite, kako su oni to radili. Pa se neću na to vraćati. Ali šta je još zanimljivo kod te pomorske puta svile, da ga tako nazivamo? Dakle, kod bilateralnih razmjena sa uglavnom manjim zemljama, oni ulaze onda u različita partnerstva tim zemljama, odnose koji su potpuno asimetrični i obično se nađu slabosti tih malih država koje Kina onda eksploatira kako bi dobila što dobi, što želi. To je dakle diplomacija dubokih klopki, dubokih zamki, koju tako mi to možemo jedino nazvati i mislim da bi to zaslužilo malo više pažnje naše. Za one koji su možda čuli već za to, evo u prosincu prošle godine, prije nepona dva mjeseca, Šrilanka je službeno predala svoju luku Hambatota Kini na ugovor o koncesiji od 99 godina, a za uzvrat ne mora im vratiti dug od 8 milijardi dolara. A sad šta treba shvatiti o toj pomorskoj, pomorskom putu sile i Kine? Dakle, to nije, Kina nije Azijska banka za obnovu i razvoj, nego je to zapravo ona kad nešto nekom daje na kredit i kreditira nekog, onda uzima garanciju u prirodnim bogatstvima, resursima ili ako hoćete recimo ovdje luke i takve logističke kapacitete. I sad vam neću ići u tu povijesnu paralelu šta znači da su dobili za uzvrat za tih 8 milijardi dolara duga koje Šilanka nije mogla vratiti, koncesiju na 99 godina na ovu luku koja ima čitav niz malih otočića ispred, dakle idealno, ali to je mi se moglo zapravo tretirati kao intervencija u šrilankanski suverenitet. Ali možda, možda ćemo jednog dana možda se maknuti od našeg e, profila niskog, niskog dakle profila i općenito naše politike bez intervenirana, bez miješanja i moći nešto učiniti. A mi znamo da kod Kine imamo, nema intervencije, nema velikih strahova od utjecaja i nema umješavanja. Dakle, mislimo da je to jedna totalna diskrepanca koju bi trebalo nadvladati. I ta de facto, ako hoćete, taj ambiguitet, ta duboka razcijepljenost, odnosno dva lica jedne politike su tipična za Kinu. I mi možemo razmišljati i zamišljati što god želimo, ali vrlo je zbunjujuće to što se događa jer e, onaj diskurs koji Kina vodi, ono što, što se oni službeno zaklinju i šta ponavljaju potpuno drugčije od onog što se događa. I to vidimo ne samo u Kineskom moru, na Indijskom oceanu, nego i dalje. Vrlo često se koriste različite povijesne paralele kako bi se pokušao naći put, to nazvat nečim da se vidi da li je to šankajski pristup, mahanijski pristup ili što je to pomalo eklektično to djeluje i zbog toga je to sve skupa jako zbunjujuće i teško shvatiti. Ali činjenica je da je to jedna sila koja evoluira, koja se razvija i napreduje. I to je i dobro i loše. Loše je u tom smislu što kad kad možemo vidjeti da zapravo oni se zaklinju da neće civilne stvari koristiti u vojne svrhe, ali upravo se to događa. Recimo u Džibutiju smo vidjeli logistička pomoć, pa onda ispala pomorska baza i tako dalje. I zato što je smo mi, naravno ne miješajući se, došli na gotove činjenice. Fea complete, to je realna politika. I ništa nismo mogli učiniti, ali u svakom slučaju učimo iz toga. I vidimo da bi se kineska pomorska snaga mogla razviti do stanovite e, razine zrelosti, gdje ćemo možda tu E, evolucionističku teoriju moći bolje razumjeti i protumačiti i možda će se dobro pojaviti više odgovornosti s kineske strane, ali vidjet ćemo. Mislim da sam malo prešla svoje vrijeme, ali ovaj pomorski put svile je zanimljiv. Kad je dakle, Kina počela sa svojim pomorskom ekspanzijom ili tim pothvatom, onda su često koristili usporedbu sa 15-stoljetnim svojim admiralom koji je tvrdio da je sve što radi Schengen, taj admiral, e, on je pričao o umjetnosti suradnje i da je sve totalno e, u mirovne svrhe ide. I doista, tu smo vidjeli da je bilo transparentnosti, e, velikodušnosti, solidarnosti, suradnje. Bilo je elemenata i toga, poštenog partnerstva, ali s druge strane imamo i elemente suncu ove teorije ratovanja Prema tome, ne mislimo da je iskorištavanje nečije slabosti, pogotovo malih zemalja, i dobivanje rata bez bitaka, da to nije nešto što bi trebalo kompletno ignorirati, ne bi toga svjestan. Dakle, ono što vidimo, vidimo da je to promjena strategije kineske, ko, vidimo tu recimo onda zatim pojavljuje se jedna kvadrilateralni savez, to je nešto o čemu trebamo razmišljati ili barem početi razmišljati u nekom trenutku ozbiljno. Vidimo te gospodarske utjecaje koji se koriste da bi se kupila politička suglasnost u mnogi privola, ako ćemo tako, u mnogim zemljama. Zapadni Balkan je sigurno jedan od prvih područja koji su im nameti, ali i neka druga područja unutar Europske unije. Vidjeli smo već recimo učinke i posljedice koje to može imati ili po ljudska prava ili po druge aspekte našeg života kad oni uđu tako kroz civilne svrhe u neke investicijama u neki dio Europske eh, unije. I nešto što, o čemu se zapravo nije puno raspravljalo kad se govori o bilo čemu kineskom posebno u kontekstu ove pomorske, pomorskog puta svile. To je nedostatak upravljanja zapravo. Jer općenito gledano, povijesno gledano, nije to samo u pitanju bila Kina. Dakle, povijesno gledano, put svile je, se odnosio na sve zemlje koje su ležale na tom putu. To je bio i Taškent i Turkmenistan i sve ostalo što je bilo od Kine pa do Europe na tom putu, ali danas je to kompletno orijentirano i kinesko-centrično, kinocentrično, da tako kažemo. Jer očito je da Kina želi postati globalnim vođom i naravno ona i razvija i iskazuje sve sposobnosti koje su potrebne koji idu ruku pod ruku sa tim globalnim vodstvom. E to sad vidimo da se događa. Hvala. Madam. Ja. Hvala vam, gospođo. Da, i vama ćemo kasnije zapljeskati. I sada bih htjela dati riječ gospodinu Andrewu Skobelu iz Rand Corporationa. On je tamo više znanstveni savjetnik u toj organizaciji. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala vam na ovoj prilici da sudjelujem u današnjoj raspravi. Izneću primjedbe koje su moje osobno viđenje, ne predstavljaju e, stav Rand korporacije niti sponzora te organizacije. Dakle, ovdje bismo trebali govoriti o projekciji moći, dakle o čemu se radi o projekcije moći. Jedna definicija Definicija Ministarstva obrane Sjedinjene države to definira kao mogućnost da se brzo i učinkovito razmještaju jedinice i zadrže iz e, izi prema raznovrsnim e, razbacenim razbacanim lokacijama. Evo to je u nekom ipak vojnom žargonu, ali mislim da ste shvatili svrhu. Zašto bi Narodna republika Kina pokušala poboljšati svoje kapacitete projekcije moći među vlastitim redovima? Pa imali smo bijelu knjigu o obrani Kine iz 2015. godine i jedan razlog iz toga proizlazi to da se zaštiti sigurnost e, prekograničnih kineskih interesa. Koji su to prekogranični kineski interesi? Opet evo citiram isti dokument, to su energetika, resursi, strateške pomorske linije komunikacije pod kraticom SKLOX, kao institucije, osoblje te e, resursi e, u inozemstvu. E, kineski prekogranični interesi rastu i sada se rutinski identificiraju kao vrlo značajni u službenim dokumentima i u izjavama ograničeni interesi uključuju, ali nisu samo ograničeni na državljane Kine koji rade i putuju e, u inozemstvu kao i ulaganja, imovina Kine koja se nalazi u inozemstvu. To se sve svodi zapravo na sljedeće, i to je najvažnije, na ljude i na stvari koji su raspršeni diljem svijeta i procjenjuje se da imamo 5 milijuna državljana Narodne republike Kine, uključujući možda i 1 milijun na afričkom kontinentu, te 550 tisuća otprilike na području Bliskog istoka. To su samo primjeri. Isto tako Kina ima ulaganja u milijardskim iznosima, u američkim dolarima diljem svijeta. Broj državljana i veličina stranih ulaganja najvjerojatnije će se još i povećati u njihove godine budući da Peking sada slijedi ovu inicijativu e, pojasa i puta o kojoj smo već čuli u proteklih pola sata. To je ambiciozan pokušaj Kine da izgrade mnogobrojne e, projekte e, infrastrukture i dovelo je do velike rasprave unutar Kine o tome kako da se na najbolji način zaštite ti interesi koji se nalaze izvan države koje su druge opcije. Opcije koje Kina ima kako bi pokušala zaštititi te prekogranične interese. Ja bih predložio pet takvih opcija, a zadnja opcija je projekcija moći. Da to već unaprijed kažem. Prva od tih mogućih opcija za zaštitu pregraničnih interesa je to da Kina postupa kako želi. Ona je dobro u tome. Ne želim tu biti eh, nepristojan, ali Peking je imao malo alternativa od toga da se ugleda na druge velike moći, posebice na sinemičke države, da eh, ovisi o njima na zaštitu preklaničnih interesa, jer nije imala vlastite kapacitete. Dakle, Kina već desetljećima ovisi o američkoj mornarici i tu primjerice i u Afganistanu. Američka mornarica patolira morama diljem svijeta i ne štite samo komercijalne brodove Amerike, već su tako i druge brodove, uključujući brodove iz Kine. Naravno da bi Kini bilo draže da ne ovisi o altruizmu Sjednih američkih država u nedogled. Isto tako, jedan moguć način da Kina zaštiti svoje pogranične interese je to da promisli o svom stavišu prema savezima, i da uđu neka strateška partnerstva. Nakon desetljeća gdje je Kina strana ne ulazi u saveze, u proteklih nekog godina je Peking razvio užu sigurnosnu suradnju sa drugim državama. Kina sada ima čitav niz sigurnosnih odnosa, nekima od njih smo već čuli danas popodne, i e, značajnu vojnu komponentu u tome sa drugim državama poput pa-, Pakistana, imamo i multilateralne sigurnosne odnose koji su vrlo dinamični. Tu prije svega mislim na e, organizaciju za suradnju iz Šenghaja, što uključuje naravno i Rusiju. Osim toga, e, neki od tih odnosa Kina sa drugim državama sliče sada sve više na saveze u određenom smislu. Treća opcija za zaštitu kineskih pregraničnih interesa, a o tome smo čuli, Isto tako danas popodne bi e, bilo e, osnivanje baze u inozemstvu. To je drugačije od saveza, ali naravno da tu može e, biti to i sastavni dio nekog saveza. Kineski pristup preko graničnim bazama je možda najbolji indikator koji pokazuje koliko se razmišljanje Kine promijenilo što se tiče zaštite E, prekograničnih interesa. Kina je dugo insistirala na tome da ima politiku neuplitanja, neumješanja u interne poslove u drugim državama i dugo je naglašavala da ne postavlja nikakve jedinice Kine u inozemstvo a imamo e, pomornicu u Arenskom zaljevu 2008. godine od strane Kine i to je došlo dovelo do rasprave unutar Kine, među litama Kine da se vidi kako se može razmjestiti još i daljnje e, vojne snage i kao smo čuli 2018. godine kineska vlada uspostavila jednu vojnu bazu u Džibutiju na obalama e, Crvenog mora. Čuli smo i o tome da se govorke i o drugim lokacijama za koje se smatra da su vojne baze. Ponajprije Gvadar u Pakistanu, iako do dan danas, koliko ja znam, Gvadar čini se je komercijalna luka, a ne vojna baza. No to se možda može promijeniti. Četvrta opcija za zaštitu prekomorskih interesa Kine je to da e, uzme podizvođače za sigurnost, dakle da ovisi o državama domaćinima ili o privatnim izvođačima e, koji se mogu baviti e, sigurnošću u interesu Kine u inozemstvu. Nakon što je došlo do incidenta u Islamabadu u Pakistanu 2007. godine pod nazivom Crvena džamija je pakistanska E, vojska uspostavila jednu jedinicu koja se bavi isključivo zaštitom e, kineskih državljana u Pakistanu. U drugim dijelovima svijeta imamo privatne e, izvođače za sigurnost koji su namljeni, a neki od njih su sastavljeni od umirovljenih vojnika iz narodno oslobodilačke vojske. Peta opcija da to učini je naravno taj da se osnaže kapaciteti projekcije moći narodne oslobodilačke vojske, da se primjerice pojačuju kapaciteti za, provođenje ekspedicija i prije svega ova pomorska i e, zračna komponenta da se osnaži. Modernizacija Kine je temelj za e, mornaricu Blue Water ali iako su to impresivni razvoji što se tiče e, pomorstva, ne samo kada se radi o monarici, nego isto tako kada se radi o obalnoj straži, ipak mornarica vojske PLA ne može održati e, i širiti snažnu moć izvan e, kineskog mora. Vidimo da imaju podmornice u Indijskom oceanu od strane Kine, pa čak i u Pacifičkom oceanu se tako nešto javlja u posljednjih nekog godina. Ali te podmornice i te površinske e, sile u smislu mornarice nisu dovoljni da zaštite sve kineske interese diljem svijeta. E, kineski program e, za zakoplovstvo ukazuje jasnu namjeru Kine da projicira moć više nego ikad dosad. No, do sada Kina ima samo jednog operativnog nosača zrakoplova, Yanling, i on je za sad e, u Istočnoj Aziji i isto tako je plovilo za provođenje vježbi. Jedan drugi nosač se trenutno izgrađuje, ali još čekamo da se stavi upotrebu. Najvjerojatnije će biti potrebno e, godina, ako ne desetljeća, da e, Kina može provoditi vojne operacije poput SAD-a na moru. Imamo jedan hibridni pristup kod Kine gdje imamo e, neke misije i neke operacije gdje imamo e, mješovitu upotrebu mornarice. Neki smatraju da će PLA proširiti e, svoj pomorski korpus na stotinu tisuća osoba i da će to onda se moći i globalno razmještati ali to je za sad više špekulacija nego stvarnost. No, ti razvoj unutar e, kineske mornarice treba svakako izbliza pratiti. Zračne snage, naravno slobodačke e, vojske također pokazuju sada sve više tu moć. Imamo sve strateški sposobnije zračne mostove s kojima može Kina brzo u slučaju krize razmještati jedinice. Imamo i e, jednog e, jedno e, jedan zakup koji će moći doprijeti dalje od kineskog teritorija. No to se mora isto tako onda kombinirati sa tim vojnim bazama izvan Kine da bi se mogle te operacije provoditi u inozemstvu. Jedna potencijalna alternativa tome je ta da se um, svlada opskrba gorivom tijekom leta. Kina ima mnogo vojne opreme s kojima može projecirati moć u zemstvu, ali mogućnost da iskoristite platforme do sada je ograničeno bilo zbog eh, toga što nema potrebne objekte izvan Kine. Tu je Djibouti vrlo značajan, vidimo da tu imamo logistiku. Dva vrlo respektivna američka analitičara su e, rekli da je ovo jedan e, jedna lagana prisutnost, ali ta lagana prisutnost se treba gledati iz kuta perspektive Amerike koju ono tamo ima, što e, nije baš jako lako prisustvo. Dakle, lako prisustvo može značiti nekoliko stotina kineskog osoblja koje se tamo bavi funkcijama opskrbe i logistike. Naravno, ovih pet opcija koje sam naznačio štite prekogranične kineske interese. Ne isključuju se međusobno i kao što sam rekao, Kina je usvojila jednu mješavinu tih opcija. Još uvijek se uslanja na druge, ali isto tako stvari i strateška partnerstva, moguće i saveze, ima baze izvan Kine, e, koristi podizvođače, a isto tako i poboljšava svoju vlastitu projekciju moći i svoje kapacitete s tim u vezi. Da zaključim. E, Kina će i dalje nastaviti biti snažna regionalna moć s kojom treba računiti. E, ima zračnu, kopnenu, morsku e, vojsku koju može razmjestiti na velike udaljenosti na tom području Azije i te kapacitete će dalje nastaviti razvijati. Ali osim Istočnog Pacifičkog oceana, E, sposobnost projekcije moći Kine će i dalje biti dosta ograničena, barem tijekom 2020. E, barem do sredine 2020. godina, što nam nije toliko udaljeno. Imamo misije za održavanje mira Ujedinjenih naroda, imamo e, isto tako skupine za borbu protiv gusarstva, imamo i od 2011. u Libiji, u, od 2015. u Jemenu, jedinice za medicinsku evakuaciju, i vidimo da do sada su te projekcije moći e, Narodne oslobodačke vojske bili samo jednokratni primjeri. Imamo i primjer u Libiji gdje se radilo na evakuaciji e, ljudi koji nisu bili u vojsci. Dva puta se morao taj zrakoplov zaustaviti, jednom u Pakistanu i jednom u Sudanu kako bi se opskrbio gorivom. Letjeli su gotovo 10.000 milja. Samo kako bi evakuirali manje od 200 kineskih državljana iz Libije. Tako da je to po kineskim standardima bilo impresivno, ali to nije nešto što mogu raditi svakodnevno ili tjedno ili e, mjesečno, dakle ne mogu to raditi rutinski. U većini regija na svijetu izvan e, vlastitog tog e, istočno-pacifičkog susjedstva gdje je Kina doista gospodarski vrlo značajna sila, najvjerojatnije će dakle ostati vrlo lagana diplomatska sila u doglednoj budućnosti. Ali mornarica i e, zrakoplovi iz Kine će najvjerojatnije postati jedna sve češća slika e, na području Bliskog istoka, Afrike i na području Europe do sredine idućeg desetljeća. Hvala vam. Uh, Hvala vam, gospodine. A sada prije nego što otvorimo raspravu, Htjela bih dati riječ potpredsjedniku iz izaslanstva za odnose sa Kinom, to je gospodin Frank Engel. Hvala vam gospođo predsjednice. Nisam prebrojao nosače zrakoplova Kina nedavno, niti znam koliko imaju fregata, ali mogu vam reći da država koja je uspjela izgubiti pola milijuna ljudi u e, Korejskom ratu, a to je prema procenama iz Amerike, a to je kada su imali trećinu stanovnika e, kojih imaju danas, može odlučiti da uzmu e, ljude i brodove i da odu zaokupirati Tajvan, čak i ako nisu spremni. Nekoliko se toga promijenilo u proteklih deset godina i to smo dobro primijetili kada smo u interakciji s njima. Nije sve isto kao i prije, vjerojatno će se nastaviti mijenjati. Neki od nas su bili pozvani e, na početku prosinca na globalni forum partnera u Pekingu. To je bila vrlo smiješna inicijativa. Tamo smo imali različite političke predstavnike od modernih demokrata poput Aung San Suu Kyi, do Hongsena, Čak je tamo bio netko iz Sjednih američkih država, dakle svi smo bili tamo. I kada je sve bilo gotovo, i zapravo i prije nego što je sve bilo gotovo, dali su nam dokument od nekih e, sedam stranica kojeg smo trebali usvojiti. To se zvalo Pekinška inicijativa i to je u biti bila vrlo neobična himna za 19. sastanak stranke i za predsjednika Xi Jinpinga. Budite um, uvjereni da nitko ko je došao tamo iz Europskog parlamenta se nije pridružio tom dokumentu, ali sada se rutinski očekuje da tko god dođe u Kinu da se s time složi. Dakle, to se ne, nije očekivalo od kraja tog kineskog carstva. Sada se traži da dođete sa određenim e, poklonom. I u posljednjih godina se tu nije radilo samo o Džibutiju. Naravno da je to bio Džibuti, ali sada i u Africi imamo u Sao Tome e Principe jedno, jedan takav sličan objekt koji e, je povezan sa velikim ulaganjima. Tajvan nije to htio, Tajvan nije niti tamo htio izgraditi vojnu bazu, a Kina je to htjela. I to je onda povezano sa sljedećom bazom na Zorima, e, gdje naši sugodnici sada imaju velikih problema s time. I moramo se postaviti pitanje je li nam doista ugodno imati oko nas kineske vojne baze koji nema nikakvu smislenu namjeru, nema nikakve veze sa mm, jednim putem, jednim pojasom, niti sa bilo čime drugome. Imamo banku Exin u Africi koja je kineska, imamo e, i druge stvari. Kina nije kupila luku u Solunu bez određenih razloga. Dakle, to se prvo koristi za jednu svrhu, a zatim se na to e, nadovežuju druge svrhe. I Kina nije e, bez nekog smisla osnovala, osnovala format 16 plus 1. Iako mislim da nije u redu da e, određene države članice su se pridružile tome, iako su, samo dobili neko malo obećanje, 3 milijarde eura ili ne znam koliko, ali Viktor Orban je i za to spreman prodati do imovine Mađarske. Izgleda da to funkcionira, zato što više sad nemamo ono zajedničko stajalište onu zajedničku liniju prema Kini i vidimo da Mađarska i Grčke vrlo čudno nisu htjele glasati kao ostatak Europske unije o Kini. I mislim da će na kraju i više država glasati drugačije od većine ostatka EU, ja Ne znam zašto se komisija slaže s time da uopće pruža podršku toj mreži 16 plus 1, da e, pruža tu institucionalnu podršku. Kada smo mi ti koji bismo trebali svaki dan provoditi politiku jedne Kine, oni bi svakako trebali onda isto tako provoditi politiku jedne Europe. Ako se smatramo e, ozbiljnima, to ne činimo. Kada bi bili ozbiljni, onda bi se gledali što se događa, sve oko tog 19. kongresa kineske stranke i što čini Xi Jinping. A što je to? Vidimo da se koncentrira moć u rukama jedne osobe i to je neviđeno od kraja mm, dana carstva. Ima više moći od Mao jer je organiziraniji od njega. Mao je bio dosta kaotičan i e, dosta je griješio, a ne vjerujem da sada to postoji u Kini. I isto tako sam uvjeren da Kina neće primijeniti ono pravilo predaje moći kada nakon deset godina dođe do kraja mandata Xi Jinpinga. On je sada u svojim ranim 16 godinama mogao bi biti na sceni još idućih 15 godina. Do tada i cijela ta logika koju on stvara oko tog predsjednika Kine će morati ispuniti onu povijesnu misiju, povijesni cilj kineskog naroda, a to je da se ponovno stvari jedinstvo domovine. Njih ne zanima da od da nitko, nijedan kinez nije stupio nogom na Tajvan u 406. godina e, unutar njihove povijesti. Oni sada hoće vratiti natrag Tajvan i možda će čak riskirati dosta za to. Ako svi do tada na svijetu, uz iznimku Usljednjih američkih država, tamo imamo Trumpa, tako da je to drugačiji slučaj, a, a, svi drugi na svijetu će do tada biti toliko potkupljeni od njih da neće niti e, se sjećati onoga što se dogodilo u povijesti. I onda bi rekli pa mi nismo niti priznali Tajvan, zar jesmo? Ja sam siguran da Kina ne želi izvršiti invaziju na Peru, na Kanadu i tako dalje. Ne radi se tu o tome. Radi se prvo o Hong Kongu, zatim o Tajvanu, a kasnije ćemo onda razgovarati o Mongoliji. Koliko ćemo imati konstantan mir eh, na području Južnog Kineskog mora, samo dok se ne dogodi nikakva nesreća, samo dok eh, i mi dopuštamo da imaju jednu eh, defensivnu politiku, da sada evo stavljaju liniju oko jednog područja koji nije nikad bio kod njih i da ignoriraju presudu arbitražnog suda. To može trajati samo dok nitko drugi ne, ništa ne kaže. I prvi koji to pokušava osporiti možda će onda e, biti žrtva njihove politike. Oni možda nisu sposobni biti e, izvršiti globalnu invaziju, ali u tom moru oko Kine, za to mislim da možda imaju dostatne kapacitete. Iz toga imamo još jedan dodatni problem. Hong Kong je prvi pogođen time, Tajvanci će možda biti sljedeći. Prije deset godina je Hong Kong gospodarski bio toliko važan za Kinu i nisu imali nikakav drugi grad od 6-7 milijuna e, koji bi se mogao s, njime natjecati da su ga ostavili na miru. A sada imamo mnogo drugih e, gradova sličnih, e, Xenjen primjerice, na samoj granici. Zbog toga Hong Kong više nije toliko bitan i sada ga pokušavaju e, ugušiti. Vidjet ćemo koliko, se to, koliko će dugo to trajati. Tajvan prije 10-15 godina je mogao biti svadan, ali nije se to poklapalo sa gospodarskim ambicijama Kine tada. A danas se smatra da je bitna kontrola nad Tajvanom, a to nije dobro za Tajvance koji su samo 23 milijuna, što je jedna država srednje veličine u Europskoj uniji. Ja mislim da je Kina odlučna iznad ovog svega što sada govorimo, učiniti još i dodatno nešto, jer retorika možda je mirne naravi povremeno, ali e, to je nešto što se mijenja. I mislim da se to već mnogo prije promijenilo. Hvala. Da, ovdje u Europskom parlamentu postoji velika skupina zastupnika i zastupnica koji su naklonjeni Tajvanu i o tom pitanju ćemo raspravljati i kasnije. Sada bih dala riječ gospođi Dubravki Šujci, podpredsjednici AFETA odbora AFET. Thank you, Hvala. S obzirom da sam čula ono što je rekao gospodin Engel, ne želim eh, više o tome govoriti, već želim reći nešto o analizi gospođe Eve Pejsove. Vaša analiza prvenstveno se odnosila na pomorsku snagu Kine. I ja imam jedno pitanje o Tajvanu. I o zrakoplovstvu. E, ne znam jeste li svjesni na jedne nedavne činjenice, voljela bih znati je li vam poznato sljedeće. E, tijelo za civilno zrakoplovstvo je 4. siječnja jednoglasno odlučilo da će aktivirati četiri rute bez prethodne konzultacije s Tajvanom. Dakle, postoji nova E, ruta M103 i te četiri rute koje su blizu Tajvanu će vjerojatno ugroziti sigurnost zrakoplovstva i vjerojatno će poremetiti usluge e, kada je riječ o Tajpeju i njihovoj regiji. Tajvanska vlada to smatra jednostranim potezom od strane Kine za njih je to neodgovoran čin koji utječe na sigurnost zrakoplovnog sektora i na status quo. Dakle, za njih e, je to jednostavno ekspanzija od strane Pekinga kada je reč o zrakoplovnim e, rutama. Prema određenim činjenicama taj potez ugrožava regionalnu mir i sigurnost u Istočnoj Aziji i nije u skladu s mišljenjima iz izvješća Europskog parlamenta o godišnjoj provedbi zajedničke sigurnosne obrambene politike. I također kada je riječ o Hong Kongu, ja sam bila izvjestiteljica u sjeni prošle godine, izvješće je usvojeno u prosincu 2017. Dakle, zanima me koje je vaše mišljenje o tome, jeste li svjesni te situacije i imate li stajalište o tome, možete li nam nešto reći o tome? Hvala. Claire Moody, podpredsjednica SEDA. Hvala. Prvo, ispričavam se što e, sam malo kasnila na sastanak, nisam prije stigla. Drugo, zanima me čuti odgovor e, na pitanja koja su već postavljena. Moje pitanje odnosi se na gospodina Skobela i njegove komentare. Govorili ste o zaštiti ljudi i imovine. I na, odmah, odmah mi na pamet e, padaju brza pitanja, pa evo ispričavam se ako ste već o tome govorili prije mog dolaska. Ali e, bavite li, proučavate li defensivnu vojnu strategiju Kine ili će to biti ofenzivna vojna strategija na neki način. I također kada je riječ o drugim konfliktima s kojima smo dobro upoznati, vidimo da se vodi puno posljedničkih ratova i angažman državnih aktera iz drugih e, država. Jeste li detektirali postoje li element, takvi elementi u kineskoj politici? I ispričavam se ako je to već spomenuto, ali očito e, u odnosu na Kinu postoji jedna zabrinutost, a to je kibernetička aktivnost i državni akteri koji provode takve kibernetičke aktivnosti u raznim sferama, pogotovo kada je riječ o infrastrukturi, i, ali i drugim područjima. Hvala. Hvala vama, gospodin Galer. Hvala vam na doista zanimljivim izlaganjima. E, vidjeli smo na ekranu e, jednu prezentaciju. Pitam se možete li nam poslati to. Mislim da bi to doista bilo korisno. Prezentacija koju smo vidjeli prikazivala je veliku kartu i E, različite pozicije, dakle gdje je Kina već prisutna. Kada sam se počeo zanimati za vanjsku politiku, to je bilo početkom 80-ih, sjećam se jedne takve velike karte koja se zvala mreža e, crvenog pauka. I ta karta prikazivala je određeno tijekom vremenskog, određenog vremenskog razdoblja sve veći utjecaj u Aziji i Africi tadašnjeg Sovjetskog saveza. Predviđanja u to vrijeme su postojala i bila su pogrešna, jer ta karta, ta analiza nije uključivala jedno važno pitanje, odnosno činjenicu da je Sovjetski savez bio, diktat, dik, bio diktatorstvo pod jednom strankom i imali su snažnu vojsku, a, ali u, ali sam sustav se unutar sebe raspao. Naravno, ne postoji direktna paralela usporedba jer Kina ima iznimno snažnu ekonomiju, ali strukturno gledano to je dalje diktatura pod jednom strankom. I zanima me kako e, se ta činjenica uključuje u buduća predviđanja, jer iako je Kina ekonomski jako snažna, to je dakle država pod jednom strankom i jednostranačka diktatura, pa se odluke donose na poseban e, način i ne uzimaju se možda u obzir situacija u samoj zemlji u istočnim područjima. Oni su nepredvidljivi i na domaćoj razini kada je riječ o njihovom razvoju. Dakle, kako mi možemo pretpostaviti da će oni baš uvijek biti ekonomski snažni i da će održavati taj tempo naoružavanja, izgradnje brodova e, i tako dalje, ako zanemarimo taj jedan nedostatak, taj aspekt, odnosno e, strukturni deficit. I pitam se e, jeste li to ubrojili, jeste, to, jeste li to uključili u svoju sliku, u svoju analizu i da budem precizniji, imali smo i određene brojke, dakle s obzirom da se sada bavimo i istraživanjem i izgradnjom kapaciteta u Kini. Osim ovih svih brojčanih pokazatelja vezanih uz proračun Kine za vojsku, imamo li pouzdane podatke o njihovim kapacitet, razvoju kapaciteta istraživanju u području obrane. Postoji li statistika, konkretna statistika koja nam pokazuje kako su razvili te kapacitete i kako će to izgledati za nekoliko godina? Hvala. Hvala, gospodin Franzolika. Hvala lijepa, gospođo predsjednice i hvala govornicima. Ja bih objas, zapravo izrazio ne, nešto što je važno za budućnost. Kada raspravljamo o takvim temama, važno je imati i predstavnike iz zemlje o kojoj se raspravlja i oni moraju sudjelovati u raspravi. Bilo bi dakle važno čuti kinesku perspektivu, primjerice iz Kineskog instituta za ili dakle zajedno sa našim europskim i američkim prijateljima. Mislim da bi na taj način ima, bismo na taj način imali uravnoteženiju raspravu. Kina je ostvarila značajan napredak u posljednje vrijeme, ne samo kada je riječ o sigurnosti i obrani, već i kada je riječ o njezinom gospodarstvu. A moje pitanje je sljedeće, upućeno je predstavniku iz Europske službe za vanjsko djelovanje i iz Instituta Europske unije. Kako EU danas surađuje s Kinom kada je riječ o našem strateškom partnerstvu? Jer postoji strateško partnerstvo između Europske unije i Kine. Hvala. Gospodin Skobel nije predstavnik e, SAD-a, a SAD je saveznik brojnih europskih zemalja koje su članice NATO-a. Dakle, ne možemo to usporediti. Sljedeća zastupnica, hvala vam. Želim zahvaliti našim govornicima na njihovim doprinosima. Moram reći da ovaj tjedan u Europskom parlamentu je glavna tema Kina i njihova inicijativa Jedan pojas, jedan put, jer smo razgovarali o mehanizmu nadzora ulaganja koji bismo voljeli imati u Europskom parlamentu i već vidimo posljedice u Europskoj uniji i u našim državama članicama. Ja dolazim iz Litve na Baltičkom moru. Dakle, brojni moji su narodnjaci smatraju da se Kina ne bavi malom, tako malom zemljom. Mi imamo i luku, a istovremeno dobivamo više informacija jer je naša luka zapravo i zadnja točka jednog njihovog transportnog koridora i to je dio implementacije njihove inicijative Jedan pojas, jedan put. Naš premijer je pozvan u Budimpeštu nedavno kako bi se sastao sa kineskim premijerom i Litva je konačno potpisala protokol namjere. Ponovno je riječ o provedbi strategije Jedan pojas, jedan put. Dakle, mi smo dio te velike igre i zabrinuti smo zbog posljedica. Također želim spomenuti situaciju u Istočnoj Aziji koja se u posljednje vrijeme drastično promijenila. To uključuje Sjevernu Koreju i sve veći vojni profil Kine. O tome ste govorili, dakle njihov vojni profil u regiji, a to uključuje i jednostranu odluku da počne koristiti kontroverzne zrakoplovne rute blizu obale Tajvana i upravo je to jednostrano kršenje sporazuma iz 2015. i pokazuje da je Kina još jedan, da je to još jedan primjer kineske namjere da proširi moć u toj regiji kroz e, nevojna sredstva. To je naravno izazvalo ozbiljne zabrinutosti jer je to namjera Kine da prikrije svoje političke i vojne namjere prema Tajvanu i to pod izlikom korištenja civilnog zrakoplovstva. Ako Tajvan odluči tražiti neovisnost, njihov predsjednik je, se zalaže i njegova stranka se zalažu za neovisnost Tajvana što je rečeno tijekom izborne kampanje. Kineska vlada je obećala koristiti e, snagu prisilu i kineska je povećala patrole svojih e, letjelica, uključujući bombardere. Nastavlja e, sa naporima da izolira Tajvan i to tako da prisili velika multinacionalna poduzeća koji posluju u Kini, to uključuje Marriott, hotelski lanac Delta Airlines, da zapravo maknu Tajvan sa popis e, zemalja e, na svojim web stranicama. Dakle, imam nekoliko pitanja za gospodina Manea. <clears throat> Prvo, što je reakcija SAD-a na unilateralnu promjenu statusa quo, što je destabiliziralo regiju kako Europska služba za vanjsko djelovanje procjenjuje napetost između Tajvana i Kine je li došlo do reakcije ili diplomatske mjere od strane Europske unije zbog tog kršenja sporazuma, jer u potpunosti razumijemo da bi imalo smisla da Tajvan e, dakle, izrazi zabrinutost zbog te nove rute u tijelu UN-a koje nadzire međunarodne zrakoplovne rute, ali Tajvan nije, nije član e, UN-a i Tajvan nema službene veze sa samim tim nadležnim tijelom za zrakoplovstvo. A predudi ga jedan kinez, Frank Lu, koji od 2016. je e, zabranio, odnosno osporio status promatrača Tajvanu u toj organizaciji. I kako vi procjenjujete kinesko djelovanje u odnosu na Tajvan? Hvala. Sada ću ja postaviti e, svoja pitanja. Dakle, i nadovezat ću se na ono što je rekla Dubrovka Šuica i Lana Drukijena i također ću se nadovezati, govoriti o civilnom zrakoplovstvu i o doslovce blokiranju Tajvana i zapravo potkopavanju, ugrožavanju sigurnosti civilnog zrakoplovstva u Tajvani i iz Tajvana, nije riječ samo o Tajpeju, već i o domaćim e, letovima. A pitanje je upućeno gospodinu Maneu, jer postoji nekoliko europskih zrakoplovnih kompanija koje imaju letove u Tajpej. Jednostrano djelovanje Narodne republike Kine ugrožava, potkopava sigurnost e, i europskih građana to nema sumnje. Također, prema pravilima i kao kada imamo dakle, susjedne e, zone za letanje, e, one su stvar dogovora kako bi se uspostavile sigurne zrakoplovne rute za civile. I mislim da je to dakle, nešto što bi bilo podložno našoj intervenciji i to u svrhu zaštite sigurnosti europskih građana. Mi se jesmo fokusirali na slobodu putovanja i kada je riječ o projekciji moći, uglavnom govorimo o tome i Claire Moody je spomenula i pitanje kibernetičke sigurnosti i kibernetičkog ratovanja, što je i e, nedavno i sam NATO priznao i uzeo u obzir kao sljedeću domenu e, u kojoj će se voditi e, rat. Narodna republika Kina kao naš strateški partner naravno ima veze i s time nije riječ samo o Ruskoj federaciji. I moje pitanje koje upućujem svim panelistima jest što možemo naučiti od e, Tajvana kada je riječ o kibernetičkoj sigurnosti. Postoje li po vama određeni formati jer je teško kada je riječ o našem angažmanu s Tajvanom i jedna, to je jedna od najvećih svjetskih eh, informatičkih velesila, financijskih čvorišta. Dakle, možemo nešto naučiti od njih i također imamo dakle blokiranje od strane Narodne republike Kine, ona blokira Tajvan i to ima posljedice i na javno zdravstvu zbog opasnosti od pandemije. Dakle, to je opasnost zapravo za globalnu sigurnost. Ta zemlja ima ogromno iskustvo javnog rasta i tu, su i, tu je poljski povijesni doprinos jer su poljski znanstvenici tome doprinijeli. I možda bi bilo vrijedno dakle da Tajvan bude član određenih tijela. Mislim u svjetskoj trgovinskoj organizaciji primjerice, jer mislim da je to u interesu europskih građana i također u interesu e, zaštite globalne sigurnosti. Dakle, voljela bih čuti vaša, vaše mišljenje o tome. Također, kada je riječ o Sjevernoj Koreji i o sigurnosti na Korejskom poluotoku, to je također nešto što izaziva zabrinutost kod svih nas, postoji li način da na neki način izvršimo pritisak na Narodnu republiku Kinu, e, zastupnik Franzulika, dakle naš strateški partner, kako bismo iskoristili njihov utjecaj na Sjevernu Koreju i na taj način smanjili e, nuklearnu prijetnju koju predstavlja Kimov režim. Hvala. Dakle, možete sada odgovoriti na pitanja i istim redosljedom kako ste imali izlaganja. Za prvi je gospodin Mane, zatim gospođa Pejsova i na kraju gospodin Skobal. Thank you, Mrs. Chair. Hvala lijepo. Počet ću odgovorom na pitanje jednog zastupnika koja su zapravo implicirala da postoje i dodatne činjenice koje nismo uzeli u obzir kod procjene kineske projekcije sile i moći. E, ja sam zapravo spomenuo neke stvari u svom izlaganju, naime da se kineski kapaciteti rastu Međutim, važan faktor je jasno i geografija. Kina posjeduje hardware, ali ako se uzmu obzir i geografija, onda bi kinesku zemljopisnu poziciju opisao kao izrazito slabom. Uglavnom, kontinentalna, to je kontinentalna sila koja bi se mogla zapravo vrlo lako obuzdati, zadržati i uravnotežiti. Jedan od problema koje Kina ima kod svojih projekcija svoje sile je da 200 milja ispred njihove obale može nalaze se Japan, Južna Koreja, Australija, Singapur, Indija sa svojim brodovima. Dakle, mogu je tu opkoliti, da kažemo, dovesti u ravnotežu. I mislim da je to i gospodin Skobel već o tome govorio. Stoga su vrlo, vrlo teške operacije za tu zemlju, za Kinu. I mislim da će sljedeće 3, 4, 5 desetljeća to tako i ostati a koliko god velik njihov vojni proračun bio, on, on opet ne mijenja njihovu zemljopisnu poziciju. Sad, pitali ste i o sigurnosne suradnje Evropske unije i Kine. To je odnedavno tek uspostavljeno. A jedno pod, na jednom području to posebno dobro funkcionira, a to je pomorska suradnja, suradnja posebno u kontekstu Atalante. Dakle, imamo tu jako dobru suradnju koja uglavnom funkcionira lokalno i pokušavamo se na to nadovezati. I e, kao što znate, borba protiv gusara ne vodi se samo na moru, nego i na kopnu. pojačali smo suradnju sa Kinom, upravo i u odnosu na operacije na kopnu, pogotovo Somalija i rog Afrike, tim područjima. A onda ima još i drugih područja gdje pokušavamo uspostaviti suradnju. Ili i čak imamo recimo različite operacije mirovnjaka, mirovnih snaga. Mali primjerice je takav primjer. I tu imamo zapravo sasvim dobru suradnju između zapovjednih časnika na obje strane uvijek i pravimo čak i popis svega onog što je zajednički izvedeno. prije godinu dana smo imali sastanak sa kineskom stranom u vezi s tim. To ide dobro. Još nešto što radimo je visoko rangirani seminar o sigurnosti i obrani. I počeli smo tu stvarno sa niske razine sigurnosti, ali bitno je da se upoznajemo. To je jako važno da jedni druge znamo. Pa zato pozivamo visoko rangirane i srednje rangirane, srednje visoko rangirane časnike na takve seminare i takve sastanke i onda obično u okviru takvih sastanaka objašnjavamo sukus naše zajedničke sigurnosne i obrambene politike u Europi, što obično iznenadi naše sugovornike. Ali onda objasnimo sve kako to funkcionira. Međutim, nadovezivanje na onu uspješnu operaciju kao što je Atalanta je se pokazalo jako dobrim. Imamo i drugih ideja koje do sad nisu imale previše uspjeha. Imali smo recimo i zajedničku vježbu borbi protiv piratstva, protiv gusara i mislim da bi to postoji želja da se to i proširi. Onda mi, kineski ministar obrane nas je pozvao. Uglavnom, činimo sve što možemo da ojačamo, umnožimo kontakte kineske i evropske strane, časnika, pripadnika oružanih snaga, i to i u Briselu, i na evropskom tlu, i u Kini, a forsiramo tu suradnju i razmjenu i u Maliju gdje sudjelujemo svi u mirovnim jedinicama. Zatim sve veći gospodarski utjecaj Kine. To je isto ono što prati sve ovo. Mislim, naravno sve veći gospodarski ulog, Kina i sve više pazi na svoje trgovinske flote, ali mislim da i zadnje vrijeme to i ne radi. Oni su da prije nekoliko godina zadnji put pratili svoje velike konvoje trgovinske. sad bilateralna dimenzija. To je jako korisno i jako učinkovito zapravo. I dobro je kad kineski premijer posjeti Europu, a bilati neku zemlju i bilateralni odnosi su jasno dozvoljeni. Međutim, postoji u tome jedna dimenzija koja je malo uznemirana. Na početku smo se koncentrirali da kineske ponude dobro pročistimo, jer e, nisu uvijek bile konkurentne. I zapravo ponude njihove nisu bile uvijek opće konkurentne najviše zbog različitih uvjeta za koje je bila ponuda vezana. Jasno, ako ne možete više raspravljati o infrastrukturi, onda kinezi traže druga područja djelovanja gdje mi zapravo već imamo donekle neku suradnju sa Kinom uspostavljenu ali njihova ponuda dakle za proširenje tih suradnje na druga područja nije uvijek nije uvijek prihvatljiva. Mi zato to sve vrlo dobro pratimo. I ne možemo uvijek određivati format u kojem će se odnosi odvijati ili partnerstvo uspostavljati, ali smo i redovno pozivani čak i na samite regionalne kineske. Sad pitanje Tajvana. Ja bih samo dodala nešto što sam... Dakle, nisam mislila na VTO, nego na svjetsku zdravstvenu organizaciju WHO. Samo sam htjela to nadopuniti, ali evo, kad smo kod VTO-a, mi tu lobiramo za Tajvan, razgovaramo sa članicama i apsolutno zagovaramo tajvanske interese i radimo puno stvari koje nisu nužno vidljive. Sad slika 501. Još jedan primjer toga kako Kina povećava svoj pritisak na Tajvan. Tajvan nije članica ni jedne međunarodne zračne, zrakoplovne organizacije, bilo za civilno zrakoplovstvo ili bilo što drugo. I sad zračne kompanije zapravo ne lete i ne ulaze ove koridore tajvanskog zračnog prostora koji su pod njihovom kontrolom. I to samo zato što bi se ispod e, te civilne maske mogli skrivati zapravo vojni zrakoplovi. Ali primio sam na znanje da bi ovo sve trebalo biti nešto što nas zanima, što do sad nije bio slučaj. Gospođo Pajsovan? zapravo ono što je rekao Kristof Maneve, da nadopunim to malo u vezi Tajvana. To je vrlo, vrlo zapravo jedna skliski teren, osjetljiva stvar. Ali kao i kod drugih tajvanskih pitanja mi imamo jako prilično vezane ruke i ograničeno područje rada, dakle za bilo kojeg međunarodnog igrača, e, uključujući Europu i Evropsku uniju. Jasno, pitanje sigurnosti bi trebala biti glasno iz ali s aspekta pekinga su to interne stvari, unutarnje stvari, i onda se tu vraćamo opet na ishodišnu poziciju svega što se tiče Tajvana. Moj osobni e, predosjećaj je da će ta afera završiti kao što su i brojne slične afere koje su se odnosile na Tajvan ili Čičang ili nešto drugo na recimo duž e, Kineskog mora završavale, dakle te afere. Jednostavno će se samo od sebe sve smiriti i onda će se to bilateralnim putem razriješiti, a na kraju će to biti naravno demonstracija dobre volje od strane Pekinga. Ako to usporedim sa slučajem Adis u Istočno-Kineskom moru, koji je opet unilateralno bio ponovno jedan unilateralan potez Pekinga i uključivao je slanje vojnih zrakoplava i neko vrijeme pobuđivao međunarodnu pažnju, ali na kraju Peking jednostavno nije na to reagirao, bio je dosta provokacija, ali nije se na kraju ništa provelo, niti se ta kriza e, zaoštrila, nego je sve manje više ostalo na razini simbolične akcije. Dakle, to je jasno znak Pekinga ovo što se događa da Beking nema namjeru olabaviti svoj željezni zagrlje kojem drži Tajvan. Sad postoje neke glasine koje kažu da bi Tajvan bio jako lijepi poklon komunističkoj partiji za njeni stoti rođendan doskora – i mislim da ćemo vidjeti e, još dosta ovakvih, dosta simboličkih gesti do tada. Nije to zbog toga manje zabrinjavajuće, ali e, nemamo, nažalost, baš puno mogućnosti tu bilo šta učiniti, osim da recimo ponovno krenemo sa tim pitanjima sigurnosti zračnog prevoza i tako dalje, da tu pre, probamo preko međunarodnih organizacija nešto učiniti. Ali kao što smo već rekli, to neće imati puno, puno, neće baš bitno djelovati zato što ovi nisu članice nigdje. Tajvana, Peking smatra to unutarnjim pričama. A činjenica je da mi ovdje imamo posla sa jednim totalitarnom režimom, i u kojem je jedan čovjek vrlo, vrlo jak Kina je jako svjesna da je njihova domaća scena i sigurnosno okruženje najvažnije za komunističku partiju i zato mm, ne pokušava ni previše investirati u kampanju protiv korupcije, pitanje zdravije hrane, pitanja, ekološka pitanja, pitanje zaštita od klimatskih posljedica i tako dalje jer mislim oni su sami sebi najvažniji problem i glavni problem, jednostranački sustav i mislim da mi moramo nekako lakše moramo se s tim nositi nekako, jer vidite, ovaj strukturni element, da je to jedno partijski sustav, s tim živimo i moramo živjeti. Podaci o kud su došli o kineskoj obrani. Mislim, to je bio open source, otvoreni izvor. I zatim godišnje, dakle vojni odsjeci imaju isto tako različite podatke, uključujući o godišnjem proračunu, uključujući i istraživanje i razvoj, a osim toga imali smo i američke podatke koje su oni objavili upravo o kineskim izdvajanjima, koliko daju za šta u vojsci, koliko za istraživanje, razvoj i tako dalje. uglavnom, to su izvori naših podataka. I na kraju, gospođo Fotiga, pitanje kako utjecati što nas ponovno dovodi do kinesko-evropskih eh, odnosa. Dakle, to zapravo vidite, kod kineskih teritorijalnih pitanja otvorenih, onda se ne možemo miješati unutarnje strane, ali kad se u pitanju globalni interesi, onda eventualno možemo kao dio međunarodne zajednice nešto i reći. Ali možda bi to trebalo biti malo konkretnije. I možda bi trebali Mi se svi smo naravno složni o tome da bi to trebao biti sustav e, koji se uvodi u našem odnose i bazira se na međunarodnom pravu i na setu propisa. Ali možda bi bilo vrijeme da budemo malo jasniji. A sad vojna snaga. Možda je malo presmijeno, ali možda bi trebali od naše druge strane Kineza tražiti da reciprocitetom odgovore na sve što se događa i što im se čini kroz naše partnerstva i suradnje. I na kraju ovo pitanje kineskog investiranja iza kojeg se zapravo skriva širenje demonstracije vojne moći i sile. Recimo pitanje njihovih investicija u Luku Pireju u Grčkoj, pa onda Srbije, Makedoniju i tako dalje. I onda naravno kad imaju stratešku infrastrukturu koju su investirali moraju je zaštititi. Dakle, taj sistem se čini prilično očiglednim i ne govorimo samo o lukama i prometnoj infrastrukturi, nego i telekomunikacijskoj infrastrukturi i mnogim drugim strateškim bitnim granama. Dakle, to je već jedan upravo evropski problem postaje. Kad su Francuzi nacionalizirali brodogradilište Saint-Lazare, to je bila jedna nacionalna priča i rasprava se vodila u citavoj zemlji. I sad nećemo ulaziti u detalje onog što se događa u svim zemljama članicama Evropske unije, ali jasno da trebamo biti tu pažljivi, da pazimo gdje se investira, da mi točno definiramo šta su naše strateški važne infrastrukturni objekti kod kojih moramo paziti ko investira i koliko i kako. Jer što je bilo sa Pireom prije nego što je Kosko kupio, jel? U Avantoti je to bio slučaj Delije, a ovdje je to bilo nešto s čim su se oni kao nosili i bavili na evropskoj razini, ali nije bilo dovoljno aktivnosti s evropske strane i onda se to otvorio prostor za ulazak kineskih investicija. A zatim, govorimo o tim vidljivim razinama. I bilo je pokušaja i drugih da se Kina umješa, investira i da se uplete i u mediteranske priče, ali i u skandinavske. Recimo, tu bi se reklo da imaju slične interese, zaključe pa umjesto da se bave samo sa pojedinom zemljom, Španjolskom ili tako, onda odmah to prošire pa se bave na, kao Mediteranom neki puta se od nekih vrlo bezazlenih stvari e, priča polako modificira i pretvara u puno opasniju priču. Ali o tome bi trebalo s kinezima razgovarati. Gospođa Pajsova, vrlo zanimljivo govorite, ali naše vrijeme ističe. Ja bih volila riječ dati i našem zadnjem panelistu, gospodinu Skobelu, da i on intervenira. Jako mi je žao. Dakle, gospodine Skobelu. Hvala. Ja ću na jedno pitanje ovdje pokušati odgovoriti i komentirati. Bilo je to pitanje da li Kina ima obrambenu vojnu strategiju. Odgovor je da, ali službeno Gledajte, jedan od ključnih e, dokumenata dokumenta je Bijela knjiga kineska o vojnim strategijama u tom je Kina rekla da je njihova vojna strategija aktivna obrana. A ja nisam baš siguran da je to zapravo precizno kazano. Mislim da je to više zapravo njihova glavna strategija koja je dosta stara i više desetljeća postoji. I šta Kina još kaže, navodi u tom dokumentu, da strateški obrambena, ali operativno i taktično zapravo više ofenzivno djeluje, aktivno. Dakle, to je ovaj, ključna koncepcija koju Kina zagovara. Ja sam međutim malo istraživao to i pogledao sve različite analize i tumačenja i sve što je Kina još u vezi s tim bilo gdje objavila. mislim da ova koncepcija zapravo za malo zamagljuje razliku između ofanzivnog i obrambenog jer e, svaka zemlja misli da se bori kako bi sebe zaštitila. Međutim, ja sam cijelu knjigu o tom napisao, da vas ne moću zamoram s detaljima, ali mislim da je to posebno problematično kad je u pitanju Kina. A Kina od uvijek imala mentalitet velikog zida i uvijek je mislila da djeluje defanzivno, obrambeno. I naravno i sad ona djeluje defanzivno, ali povremeno. A kad pogledate ove opise kako je i kad je i gdje i pod kojim uvjetima koristila vojsku od 1994. do sada, vidite da je uvijek i svaki put kod svake vojne intervencije e, rasporedila i tenkove. Sad mogu stručnjaci o tome raspravljati jel to ima ili nema smisla, ali kad se sjetite 79. invazije u Vjetnam, da li se to može nazvati onda obranom ono što je Kina u Vjetnamu činila nakon invazije, tim protunapadima, dakle, mislim da je to dosta bitna točka. Kinezi su inače vrlo ozbiljni u tom što govore, oni to ozbiljno vjeruju, oni sami sebe e, samo doživljavaju kao obrambenu snagu koja de facto brani svoje interese. Gdje god oni bili i nenužno na vlastitom teritoriju i to tako se događa kroz sve regije svijeta i tu oni postaju sve jači. Dakle, način kako Kina interpretira to svoju strategiju je možda ono što nas treba brin, zabrinjavati. Zatim, gotovo svi koje ja poznajem i koji studiraju narodno oslobodilačku vojsku, dakle kinesku vojsku, bili su iznenađeni brzinom modernizacije, dakle, ko, koje je provedena u kineskoj vojsci, zatim njihovim novim sposobnostima, kapacitetima. Oni su se kretali i radili i djelovali puno brže nego što su analitičari uopće mogli zamisliti i očekivati. I nisam htio u svojim komentarima zapravo ništa umanjiti, ni podcijeniti izazove, prave izazove koje predstavlja modernizacija kineske vojske za njihove susjede i zapravo doslovce svaku državu na svijetu. Ali sad, neovisno o tom što sam sve rekao, kad govorim o sredini 20. godina, onda moram reći da je to vrlo važno razdoblje koje trebamo očekivati. Jer kao što su kolege panelisti rekli, kineska vojska prolazi kroz vrlo duboke i temeljite organizacijske reforme. I, znači, to, se, to i Amerika, SAD je prošla kroz to i to su ogromne promjene. A te velike promjene se ne mogu preko noće ostvariti, to ide godinama, to traje. Trenutno se u kineskoj vojsci, narodnoj oslobodilačkoj vojsci, e, mijenjaju mnoge strukture i smjenjuju ljudi, ali i to traje. Naravno, mogli bi zamisliti da će kineska vojska u obnovljenom sustavu nakon reforme moći zapravo puno bolje funkcionirati i sad mi trebamo vidjeti, dakle, u toj neposrednoj budućnosti, kad počne, nakon svih reformi, sasvim nanovo funkcionirati, kud to vodi i šta to onda za nas znači. I nanovo procjenu izvršiti koliko je to opasno za nas. Hvala lijepo, gospodine Potilam. Mislim da je, sad smo došli do kraja, nažalost moramo prije vremena završiti jer smo pozvani na raspravu o Brexitu u upravnom odboru za Brexit. A sada želim zahvaliti još prije nego što se rastanemo našim panelistima, našim govornicima. Evo uz jedan aplauz. Da. Hvala vam.